colleagues, please take seat. Poštovani kolege, evo molim sjednite, zauzmimo mjesta i dobro jutro svima. Možemo krenuti sa sastankom, sa pozdravom povjereniku Almunji i zahvalit ćemo mu naravno na odličnoj suradnji s ovim odborom u proteklih pet godina. Nismo imali previše e, legislativnih dosija s vama, naravno, ali svejedno ovaj odbor znade da ste e, vrlo dobro surađivali s nama na onom jednom dosjeu gdje smo imali procesu odlučivanja u području tržišnog natjecanja, na, e, tužbe za očete za štetu i hvala što ste evo, doprinijeli ishodu toga i time e, priznali ulogu ovog odbora u području tržišnog natjecanja i vjerujem da govorim ime svih svojih kolega. E, mi cijenimo vašu, e, vaš duh suradnje i odnosa sa parlamentom u ovom odboru. Potpredsjednik e, Almunja će s nama raspraviti neke od najnovijih inicijativa koje je poduzela Komisija u području tržišnog natjecanja, a posebice dvije inicijative, bijelu knjigu prema učinkovitijoj kontroli korporativnih spajanja i e, uredba e, 1.2003 e, koja je uredba za antitrustovske aktivnosti. Dakle, ovdje se prilažu neke mjere koje se odnose na korporativne spajanja i vaš će nasljednik odlučiti e, hoće li komisija podnijeti legislativni prijedlog i e, u tom slučaju će biti konzultirana i e, komunikacija potvrđuje uspjeh uredbe Monti i naglašava neke elemente koje bi se mogli poboljšati. Dakle, kao što je e, dogovoreno, povjerenik će održati prezentaciju od desetak minuta e, nakon e, uobičajenih pitanja od po pet minuta. Povjereniče, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala. Poštovani i uvaženi zastupnici, dame i gospodo, ovo je posljednji moj dolazak pred ovaj odbor, otkako sam imenovan povjerenikom u travnju 2004. E, I zamijenio sam e, Pedro Rasolvesa e, iz komisije Provi i onda smo poslije surađivali u prvoj Barosovoj komisiji kad sam bio povjerenik za e, gospodarske i monetarna pitanja i kao što je rekao predsjednik, moj dijalog s parlamentom bio je izuzetno plodonosan. Bio sam e, vrlo zainteresiran za to da čujem vaša mišljenja, da razmijenim mišljenja s vama. I uvijek e, sam e, u raznim portfeljima, razni, ova dva portfelja, smatrao da to nije samo obveza i dužnost povjerenika, već i prilika da se poboljša naše razumijevanje situacije, stvarnosti i izazove koji su alternative i nadam se da će isto tako biti i sa vaše strane u uspostavi dijaloga sa mojom eh, nasljednicom, gospođom Vestaga. Ako se sjećate, neki od vas bili su ovdje u prosincu prije pet godina, rekao sam e, na, e, u razgovoru da uloga e, komisije je osigurati gospodarski rast i radna mjesta u Europi, da taj cilj je naš ključni prioritet prema kojemu ćemo se usredotočiti, dakle pravila tržišnog natjecanja i legislativni napori. I moje iskustvo ovih posljednjih pet godina e, podcrtava ovo pitanje da politika tržišnog natjecanja treba biti ključni instrument koji će pomoći našim gospodarstvima da poboljšaju rast, održivi rast i stvarati radna mjesta i poboljšavati e, dobrobit za naše građane. Dakle, 2013. iz godišnjeg izvješća koji ću danas e, prikazati. E, fokus je na ulozi e, politike tržišnog natjecanja. Svi instrumenti pomažu europskim tvrtkama da budu učinkovitije, jačaju produktivnost, jačaju inovaciju, jačanje antitruštovskih kartelskih propisa, osigurava bolje cijele, cijene i bolju kvalitetu usluga za industriju u e, europskoj industriji i osigurava potrošačima e, i bolji položaj na tržištu. Također e, politika državnih potpora sprečava gubitak javnog novca, a osim toga jačanje tržišnog natjecanja ključno je za E, jedinstveno tržište i uklanjanje internih prepreka na unutarnjem tržištu kao i političku integraciju. Tijekom e, sastojanja u 2010. E, spominjao sam i specifičnije ciljeve našeg, mojeg mandata, da spomenem samo neke. Rekao sam da ćemo morati restrukturirati europske banke koje su pogođene krizom Govorio sam o svojoj namjeri da modernizam državnu kontrolu i u potpunosti uključim parlamentu kako bi proces e, suodlučivanja e, osigurao e, upravo tim putem naknadu za odštete, naknadu za štete, dakle odštete. Evo reću nekoliko riječi potpora koje su vlade Europe dale bankama u nevolji bile su vrlo važne. U ovom trenutku je 110 banaka u Europskoj što predstavlja otprilike 25% eh, ukupnog bankovnog sustava Europe izravno prima državnu potporu od početka krize od eh, listopada 2008 za 13 tih e, banaka utvrdili smo da se potpora može dodijeliti bez dodatnih uvjeta i pregovarali smo o planovima restrukturiranja za 52 banke, od čega su 33 e, krenule u redovnu sanaciju. U ovom trenutku još uvijek radimo na 12 e, takvih slučajeva. Takva javna potpora bankama došla u dva ključna oblika. Jedna su injekcije kapitala ili mjere za jačanje eh, za kapitalizaciju i druge, eh, drugi stabilizacijski alati. Od početka krize, od listopada 2008. do kraja 2013. vlade Europske unije ubacili su 608 milijardi eura u banke, što je ekvivalentno oko 5% BDP Europske unije i do danas e, banke otplaćuju e, vladama kamate, ali svejedno e, put je još dug dok se otplati sav javni novac koji je obačen u bankovni sustav. Što se tiče drugih mjera, za vrhunac zajamčenih odgovornosti obveza koje, za koje je jamčila država dosegla je vrhunac u 2009. sa 835 milijardi, ta brojka je pala od onda i sada iznosi oko 400 milijardi eura, znači pola onog e, vrha onog e, maksimalnog iznosa koji je dosadno 2009. E, ta jamstva donijela su prihode od 38 milijardi, a samo 3 milijarde davanih, da, danih jamstava zapravo su banke aktivirale između 2008. i 2013. Dakle, vidim, tri ključna postignuća ovog velikog e, napora. Dakle, jedna osigurati e, povratak e, u stabilnost ovih spašenih banaka bez daljnjeg potrebe za novcem poreznih obveznika i e, također zatvaranje onih banaka koje se nisu mogle spasiti. Zatim smanjenje korištenja javnog novca na minimum i mislim da smo uspjeli, mislim da smo to dobro uspjeli održati e, jednake uvjete za one banke koje dobivaju pri, e, pomoć i za one koje nisu primile pomoć. Kao što sjećate, pre godinu dana e, ažurirao sam smjernice za državnu potporu bankama i u novom okviru cilj nam je znatno smanjiti javne javni novac koji se ubacuje u bankovni sektor jer e, banke se moraju okrenuti pozemljivanju e, realnom gospodarstvu i ne se više e, oslanjati na, moralni, na moralnu špekulaciju. I isti principi su temelji bankovne unije. A sada dopustite da prokomentiram još jedan veliki cilj koji sam spomenuo u svojem inicijalnom sastanku s vama ovdje, a to je modernizacija državne potpore. Ova je strategija namijenjena pomoći našim vladama da podupru rast i stvaraju radna mjesta. U tu svrhu utvrđeni su novi prioriteti kako bi se usredotočili na one slučajeve koji imaju najveći utjecaj na unutarnje tržište i sada su, smo ih pojednostavnili i lakše ih je poštivati. Dakle, zapravo imamo deset novih smjernica, pet uredba i dvije obavijesti. sektorske smjernice pokriva ona područja koja su ključna za konkurentnost Europe i bolje i, jače zajedničko tržište, a uključuje energiju, okoliš, avijaciju, istraživanje i razvoj, e, riskantno financiranje za mala i srednje poduzeća, regionalnu pomoć i broadband e, veze. I na kraju direktiva o ošetama također će doći na svjetlo dana i nadamo se i to u nekoliko sljedećih tjedana. Ova direktiva je ključni kamen u razvoju e, e, prava tržnog nacenja Europskoj uniji i omogućit će građanima i tvrtkama da e, zbog kršenja antiturstovskih propisa traže odštetu i to je prvi puta da nacrt nekog zakona u ovom području dolazi putem redovnog legislativnog postupka. Rad ovog parlamenta bio je ključan da se postigne uravnoteženi sporazum s vijećem u finalnom tekstu. Znači, zahvaljujem posebice ovom odboru i, i članovima ovog odbora koji su bili uključeni u ovaj posao. Evo još nekoliko primjena drugih područja koji pokažu potencijal e, politike tržišnog natjecanja za stvaranje dobrih uvjeta za rast. Prvo bih prokomentirao naše aktivnosti što se tiče sustava plaćanja međubankovne naknade kada se koriste platne kartice, takozvani MIFOVI, su e, trgovce u EU i potrošače koštale 20 milijardi godišnje u procjeni. E, osim toga razlika u naknadama između europskih zemalja narušava tržišno natjecanje i e, zato smo ovdje zapravo imali prilično slučajeve, postigli smo i dobre lijekove za to, za vizu, za kreditne i debitne kartice, znači debitne 2010, te kreditne 2014, što je smanjilo ove naknade u relevantnim zemljama za 30 do 50%, te u tim odlukama također e, su se e, tvrtke obvezale da pružaju usluge u bankama koje su smještene u drugim EU zemljama za iste niže naknade, a sada i dalje istražujemo tržišta za Mastercard i Visa International. I na tržištu online plaćanja također imali smo predmet protiv organizacije koja predstavlja Europsku bankovnu industriju, to je European Payments Council, EPC, i to zbog toga što su tu donesene ne samo antitrustovske odluke, nego te antitrustovske inicijative su e, dovele do toga da je European Payments Council e, platna vijeće je došlo e, upravo do odluka gdje će se e, moći izvršiti odluh, e, ovrhe nad e, e, konkurentima. Zatim upravo trebamo utvrditi i jednake uvjete za plaćanje u cijeloj Europi i za banke i trgovce da imaju pravnu sigurnost, a da potrošači imaju razumne naknade Znači, to što se tiče plaćanja, kako bi i nebankovni igrači mogli ući na ovo tržište, a najbolji način da, za to je da donesemo odgovarajući pravni okvir. I upravo zato smo, sada radimo na uredbi na e, naknadama, za međubankovnim naknadama i zahvaljujem e, sada talijanskom predsjedništvu što je poduprlo rad vijeća i omogućilo eventualno i tijekom ove godine. Drugi ključna područja za tržišno natjecanje u Europi su e, ICT, informacijske i komunikacijske tehnologije i digitalna ekonomija. Dakle, evo par primjera za to. E, obzirom da nemamo pravo unutarnje tržište za telekom tvrtke, nedavno smo razmatrali neka spajanja e, koji su očito i to zbog toga što jedinstveno tržište za telekom usluge je još uvijek cilj samo, a ne stvarnost. Znači moramo analizirati ova spajanja e, uzimajući obzir relevantna nacionalna tržišta. I upravo zato čak i ako usvojimo pozitivne odluke u odnosu na određena spajanja, to moramo popratiti strogim mjerama kako bismo izbjegli da ova konsolidacija na nacionalnoj razini stvori probleme za potrošače i za <clears throat> konkurenciju na tržištu. Također smo usvojili, ako se sjećate, više od godinu dana unatrag neke odluke koje se e, tiču apela na velike izdavače na tržištu e-knjiga i također ranije ove godine izdali smo dvije odluke što se tiče proizvođača smartfona, Motorola i Samsunga i nadamo se da će e, se ovi standardni patenti neće e, krivo koristiti u budućnosti. Druge ključne odluke što se tiče intelektualnih vlasničkih prava usvojenih posljednjih 12 e, mjeseci e, odnose se na e, kršenje tržišnog natjecanja između organizatora i generičkih o izvornih proizvođača i generičkih proizvođača u farmaceutskom sektoru i to ćemo, nadamo se smanjiti cijenu lijekova i također smanjiti cijene za zdravstvene sustave u našim e, zemljama jer građani imaju pravo na dobru zaštitu svog zdravlja, a ovo je upravo najbolji način da se zaštiti zdravlje građana, e, da, naime da se osigura univerzalni sustav zdravstvene zaštite. Dakle, izazovi podopiranja e, prava tržišnog natjecanja na digitalnim tržištima povezano je sa rapidnom razvojem i činjenicom da su ključne tvrtke E, otvorila vrata drugim, e, odnosno zatvorila vrata ulasku drugih na tržište. E, to mi pak trebamo podupirati inovaciju i pametne biznesne poslovne modele. Međutim, ono što je bitno, zlouporaba nadređenog položaja na tržištu je vrlo velik problem na tržištu, na, u području tržišnog natjecanja. I na kraju još nešto da kažemo, istragu koja se vodi protiv Google-a, što je privuklo veliku pozornost medija, industrije i političkih krugova. Naravno, svi imaju pravo na svoje mišljenje o pitanjima koji su uključeni u ovom istrazi ili o drugim aspektima, a što se tiče aktivnosti ovako važne tvrtke, kao što je Google diljem svijeta. Međutim, kada se radi o provedbi antitruštavskih istraga i pripremi odluka koje će u isključiti ovakve zabrinutosti što se tiče tržišnog natjecanja. Ključne činjenice su one koje e, se moraju poštivati u našim formalnim postupcima. Naime, složit ćete se zasigurno da odbijam svaki pokušaj da se e, provedba tržišnog natjecanja i propisa provede u političku debatu. Evo da vam kažem što, nešto o ovom, e, ovom slučaju. Znači, prema članku 9. E, našeg postupovnika koji jako je bude e, konačno odlučen i kao odgovor na naša pisma e, prije ljeta od dvadesetak tužitelja, formalnih tužitelja u ovom predmetu dali su nam znatne dokaze i solidne argumente protiv Google. I to smo komunicirali tvrci zatražili smo da poboljša svoje predloge i sada trebamo vidjeti može li Google ta pitanja riješiti i ublažiti naše zabrinutosti. E, odgovor Google za sada ide u pravom smjeru. Članak 9 e, je pravi put, e, znači pronaći rješenje putem dobrovoljno preuzetih obveza. Ako ne, onda ćemo izdati formalnu izjavu o prigovoru, ali e, bez obzira na ishod e, Europska komisija, posebice povjerenik za tržišno natjecanje, mora čvrsto stajati u obrani neovisnosti i nepristranosti naših postupaka i odluka. Naime, mi smo najcijenjenije e, tijelo za tržišno natjecanje na svijetu upravo zbog toga što to možemo zajamčiti. Zahvaljujem. Thank you. Mr. Commissioner. Zahvaljujem e, povjereniče. A sada ću dati e, riječ e, predstavnicima klubova, gospodin Balc. Zahvaljujem predsjedniče. Evo za početak želim srdačno zahvaliti povjereniku Almuniju EPP na njegovom radu i suradnji. Vjerujem da je to i više nego E, sam razumjela samo po sebi jer ste doista posljednjih godina postavili visoke standarde i za to ste zaslužili našu zahvalu. Imam pak tri pitanja. Prvo pitanje, dakle, e, za mene i moje kolege je pravo suodlučivanje Europskog e, parlamenta u pitanjima tržišnog natjecanja. Vi ste tijekom svog mandata već to pokrenuli tako je po prvi puta jedna tema uključena u postupak suodlučivanja, odnosno E, direktiva o naknadi šteta, iako naravno u drugim e, područjima također postoje e, pitanje tržišnog natjecanja. Pa sada želim pitati zašto ovo je iznimka. Naime, zašto možda niste krenuli intenzivnije na ovu temu tijekom vašeg mandata? a naročito dakle prema procjeni vidite li mogućnost da parlament sada pod novom komisijom bude uvučen više u pod, u procesu odlučivanja, odnosno suodlučivanja u pitanju tržišnog natjecanja. Dakle, e, ovdje također upravo mislim i na ovaj postupak protiv Googla, jer se čini u ovom trenutku e, da nećete uspjeti zaključiti ovaj postupak tijekom svog mandata u veljači ste već e, raspravljali izjave Google i smatrali ste da su one dovoljne, a sada e, se izgleda da nisu dovoljno daleko išle kritike prema tome. Znači moje pitanje, e, jeste li možda bili prepažljivi i obzirni u ophođenju sa Googleom u tom smislu? još jedno pitanje, znači, jeste li možda pocijenili kompleksnost ovog postupka protiv Googlea? Drugo, u sjeću 2012. komisija najavila da će im uspostaviti jedan supervisory task force, nadzornu e, radnu skupinu za živežne namirnice i e, čujem da sada tu imamo prve rezultate i možda li nam dati neke prve procjene u tom smislu. E, mislim da se upravo sprema javno priopćenje u tom smislu, zar ne? Hvala vam. Zahvaljujem e, gospodine Bals na ovome. E, zahvaljujem i vašem klubu na suradnji i potpori vaših članova tijekom godina. Dakle, kao prvo što se tiče postupka suodlučivanja, e, došao sam na ovo potvrđivanje, na prvi razgovor s vama i govorio sam o odštetama koje će se plaćati putem, koje će, o kojima se odlučivati putem postupka suodlučivanja. To je važan korak. A ono što ja mogu učiniti, ali ne može niko drugi i ja ni također ne mogu, je promijeniti e, osnivački ugovor vlastitom e, inicijativom. Naime, prvo treba odlučiti koja su to pitanja kojima se treba baviti na drugačiji legislativni postupak a, nego normalni, a to je suodlučivanje. Dakle, ako u budućnosti e, budemo imali neku vrstu legislativne inicijative, ne znam koja vrsta, ali recimo o nekom pitanju po kojemu je pravna osnova isključivo dio ugovora koji se bavi isključivo područjem tržišnog natjecanja, onda bismo mogli imati postupak odlučivanja prema ugovoru, ali to je nešto što se može i promijeniti. No, u svakom slučaju to je jedno pitanje raspodjele moći, e, tako stvar stoji. I e, tako su to zacrtali e, sastavljači ugovora. Što se pak tiče Google-a? Dakle, ne znamo kada će ovaj predmet e, biti zaključen. postoje tu i razna tumačenja tog pitanja ono što e, ja želim je da stvar dobro završi. A što kad kažem dobro završi, mislim da korisnici Google i ljudi koji žele koristiti Google-ovu platformu e, da i zarade na svojoj poduzetničkoj e, inicijativi, a bez zlouporabe nadrežnog položaja na tržištu i narušavanja tržišnog natjecanja. Mi ćemo svakako Google dati odgovor i ako od Google dobimo odgovor tijekom eh, preostalih tjedana mog eh, uredovanja, eh, mog mandata, ja ću se svakako time još i pozabaviti. Međutim, ako nam se Google ne javi prije kraja kolovoza sa svojim odgovorom, onda će to se time morati pozabaviti novi povjerenik, odnosno povjerenica, ako i bude nešto prije kolovoza prije kraja kolovoza, a e, povjerenik e, smatra da nije moguće e, provesti ono što mi tražimo u Googleovom, od Googlea da to nije moguće provesti, onda ćemo izdati odgovarajuću izjavu odbijenju. U ovom trenutku nemam izvješće, ali svakako ću ga predati kada bude dostupno. Gospodin Fernandez, SID. Dobro jutro, zahvaljujem. E, dobrodošli povjereniče. E, nisam e, u posljednjem mandatu imao priliku pratiti vaš rad, ali svakako mi je drago što ste ovdje i želim iskoristiti priliku da vam zahvalim na svemu što ste napravili kao povjerenik. Svakako trenutno se nalazimo u kompleksnoj ekonomskoj situaciji zbog financijske krize koje je naš bankovni sektor i sva naša financijska tržišta e, upravo stavila u središte zabrinutosti Europe. Dakle, mislim da je Europa u posljednje vrijeme e, utvorila jednu konzistentnu agendu za borbu protiv krize kao što smo to e, do sada činili i naši porezni obveznici E, plaćali su štete koje je prouzročila financijska kriza. Također, do nedavna i sada također e, upravo su porezni obveznici oštećeni obzirom da e, da vlasti povlače svoje udjele u financijskim tvrtkama, tako da će svi profiti ići E, dioničarima, a ne poreznim obveznicima. Tako da zapravo mislim da idemo u e, opasne vode ovdje, a e, bez državne potpore obzirom da nemamo odgovarajuću uredbu u ovom trenutku, imat ćemo još koncentrirani bankovni sektor nego što je to bio slučaj ranije, a mi gospodarstvo Europe moramo povratiti na pravi put Ali postoje tu i e, prepreke e, pri izlačenju banaka iz e, teške situacije u kojoj se nalaze, a to je slično onome što smo već vidjeli kada je se kriza zakuhavala. U proteklim godinama dakle govorili ste o državnim potporama o bankama, pa vas želim dakle pitati imate li preporuku za rad ovog odbora u sljedećim godinama jel radit ćemo upravo na niz uredba za bankovni sektor. Zahvaljujem. Dakle, kao prvo, e, što se tiče ovih komentara e, koje ste dali prije nego što ste mi postavili pitanje. Dakle, osim za neke zemlje članice, više od jedna, ali ne baš toliko, e, mislim da nema problema upravo s ovim pitanjem koncentracije bankovnog eh, sektora, eh, ban, banaka na nacionalnom tržištu. Da, postoje razne bankovne usluge kao što je malo mm, maloprodajna mm, i tako dalje. Naravno da mm, većina građana neće iz svoje zemlje otići u Švedsku, uzeti hipoteku i tako dalje. Ali mislimo da se to ipak, dakle, ova koncentracija odnosi na vrlo mala područja, nekoliko malih područja bankarstva. Međutim, ono što jest problem je pretjerano fragmentirana bankovna industrija i to e, tu je još veći problem na jedinstvenom bankovnom tržištu i tu postoji problem relativne veličine većine europskih banata u odnosu na banke u Sjedinim državama. Dakle, ono što ćemo morati vidjeti je kako se će se u budućnosti razviti politike E, za spajanje tvrtke. E, slažem se s vašom zabrinutošću zbog e, nedostatka odnosno nemogućnosti da se riješimo posrednika. Svakako o tome treba razgovarati i uzeti se i uključiti sve prepreke koje će nam omogućiti napredak, a trebamo i pogledati koje su to prepreke za izravne sustave financiranja koje neće ići putem posrednika. To je e, ključno za Europu, posebice za mlade koji imaju inicijativu, pokušavaju pokrenuti svoje poslovanje za mnoge sektore gospodarstva na mnogim razinama. Na svim tim razinama moramo se e, riješiti ovih prepreka i omogućiti razvoj našem financijskom sektoru. Ne bih e, sada komentirala ni na koji način na o aktivnostima Europske središnje banke, ali nedostatak potražnje za zajmovima e, e, je vjerojatno dio e, odnosno djelomično uzrokovan e, znači ne samo ovim nedostatkom potražnje za zajmovima nego i očekivanjima E, koja ljudi imaju od e, revizije kvalitete i stres testova koji će biti objavljeni za otprilike mjesec dana. Onda će se možda odblokirati situacija. Dakle, još želim reći da je važno da u nadolazećim godinama ne samo komisija nego i parlament bi trebali vrlo pažljivo nadzirati kako se javni novac koji je obačen u bankovni sustav e, vraća države iz bankovnog sustava. Naime, nemamo e, javno objavljene službene informacije o tome, samo podatke koje se mogu ovdje ili ondje nasumično pokupiti. Naime, Eurostat daje neke i neke daju naše vlastite službe, ali svakako nam je važno znati što se događa sa javnim sredstvima ili javnim garancijama koje su također sa sobom nose rizike za porezne obveznike. Sljedeće pak pitanje. Mislim da su poduzeti napori tijekom posljednjih godina u financijskoj uredbi, a u kojoj je igrala ključnu ulogu ovaj parlament, znači komisija parlament i vijeće, svi će ovdje morati ići u smjeru napretka. Znači financijska uredba mora proći, inače stvar neće biti uspješna. Ali postoji jedno područje koje još nije dobro istraženo ili nedovoljno istraženo, a to je e, paralelnog, pitanje shadow bankinga, odnosno paralelnog bankarskog sustava. Dobro, ja nisam ovdje stručnjak svakako za to, ali tu nam je potrebno stroža regulacija i dijelo, dio financijskog tržišta znači da će ići ljudi u ovaj dio paralelnog bankovnog sustava koji nije pokriven financijskom uredbom. Hm, pa u svakom slučaju moramo malo urediti naša financijska tržišta i način na koji oni funkcioniraju. E, gospodin Messerschmidt ECR. Hvala gospodine povjereniče. Htio bih se osvrnuti na pitanje Google-a. Kako objašnjavate kašnjenje u postupanju komisije u istraživanju kada je riječ o poslovanju Google-a i oglašavanju? Vi ste osobno podupnili tri različite verzije nagodbe i Zanima me što mm, vas je navelo da promijenite mišljenje, da li to odporba i kako opravdavate takav korak unatrag. I također, htio bih da komentirate glasine da je europsko vodstvo bilo pod pritiskom i da je odbilo ponudu Google po treći puta. Zatim, postoji li prostora za novu inicijativu kako bi se čuvalo obveze poduzeća kada se radi o europskom zakonodavstvu, odnosno o uvođenju dokaza u, u ročišta i tako dalje. Dakle, parlament, koliko se sjećam, je tražio da se privede kraju što prije krize državne pomoći za bankarski sektor. E, s obzirom na ove nove mehanizme solventnosti za e, bankarski sektor, kako vidite mogući razvoj državne pomoći u ovom posvećenom zakonodavnom okviru u, budućnosti i hoćete li prenijeti svoje napomene svom nasljedniku koji će preuzeti vaš portfelj za sljedećih pet godina? Hvala. Hvala na pitanjima da se osvrnemo odmah na e, pitanje Google-a. To je bila dugotrajna istraga i predmet je službeno otvoren 30. studenog 2010. godine. Dakle, sada smo pri kraju četvrte godine istrage, koja će za dva mjeseca obilježati pune četiri godine. Ovo je bila vrlo teška istraga i nalazimo se na jednom terenu na kojem nikad nismo primjenjivali zakonodavstvo o tržišnom natjecanju. Imamo agencije za tržišno natjecanje poput eh, Fair Trade Commission eh, u SAD-u koja do kraja 2010. godine nije bila zaključila svoju istragu. Međutim, mi želimo postići nešto i nastavit ćemo raditi sve dok u potpunosti ne uklonimo prepreke tržišnom natjecanju za koje smatramo da postoje u ovom slučaju. Osim toga, predmet istrage se mijenja iz mjeseca u mjesec, odnosno Mijenja se način nuđenja usluga, uvode se nove usluge, uvode se novi linkovi, tako da ovako nešto raditi nije jednostavno, nije lako. S druge strane, primili smo određeni broj pritužaba i tužbi i to priličan broj, a to se povećava sa napredovanjem istrage. Za sada smo imali 20 formalnih prijava a dvije od tih dvadeset e, za sada stoje nije odgovoreno na posljednja pisma dopisa koji su poslani na ljetu. Dakle, to više nisu službene tužbe, a ostalih 18 je još otvoreno. I također tijekom istrage smo zaprimili komentare ne samo od tužitelja, nego također smo i čuli druga mišljenja. Tako da smo utvrdili da je e, potrebno unijeti neke ispravke u e, samo pristupanje, Googleovo pristupanje pružanju usluga. Ne možemo biti stručnjaci za sve u antitrust postupcima. Nikad nisam ni ja se time prethodno bavio, tako da sam morao učiti tijekom e, odvijanja istrage. Otišli smo korak dalje kao što je dogovoreno u postupcima. Dakle, sljedeći korak koji nam prostoji je razmatranje mogućnosti preuzimanja obveza koje predlaže komisija. Dakle, taj je sljedeći korak utvrđen našim propisima. Dakle, trebamo postati svim onima koji su podnijeli službene prijave jedno obrazloženje Google ovih e, prijedloga koje smo mi odbacili i razloge zašto smo to odbacili. Treći Google prijedlog nam se činilo da sadrži ipak pozitivnije elemente i podnositeljima prijava smo poslali sva ta naša obrazloženja i oni su odgovorili na naše popise i to nas je navelo da od Google tražimo da poboljša taj prijedlog. Dakle, mi djelujemo unutar samoga postupka i želim tu razjasniti da se govori da o pritiscima i naravno da istina je da izloženi pritiscima, ne možete biti povjerenik za tržišno natjecanje, a da niste izloženi takvim pritiscima. Jedan povjerenik za tržišno natjecanje ne može reći da nije bio pod pritiskom. Mi se moramo tome suprotstaviti. A ono što me je navelo da kažem Google da mora poboljšati svoje prijedloge nisu razlozi navedeni u medijima, na televiziji ili u novinama ili napomene koje sam ja dobio napismeno, niti su to razlozi koje sam možda čuo u nekoj parlamentarnoj raspravi. Ne, to su razlozi i podaci koje su mi dostavili neki od podnositelja prijava, to je podkrijepljeno studijama od desetaka stranica. Dakle, Sada smo u toku postupka i vidjet ćemo kako će se to razvijati. U zaključku, budući da se javna rasprava o tržišnom natjecanju usredotočila na to, ali nije riječ samo o Google. Dakle, sada se zaključuju četiri godine istrage, a također moj prijatelj eh, Van Miert je pokrenuo istragu o Microsoftu kada je Karel van Miert bio povjerenik, ne znam da li je to bilo 97. ili 98. posljednja odluka o Microsoftu sa globom koju sam e, ja predložio povjerenicima, zato jer je Microsoft e, prekršio obveze iz 2009. godine, dakle ta globa i odluka s njima je u vezi je usvojena 2013. godine. Vidite da je prošlo mnogo vremena od 1997. od 2013. godine i to je četiri puta više nego što traje istraga o Google. A ovo neće biti jedina istraga o Google, bit će ih još zato jer u Googleovom poslovanju prepoznajemo više nedostataka. No, u svakom slučaju to je službena istraga i oni tijekom ovog sadašnjeg saziva e, i sljedećih saziva će se i dalje govoriti sa Googleom, o, o Googleu sa sljedećim sastavima komisije. E, hvala, molim da budete kraći kako bismo pružili priliku svima da se jave za riječ. E, Sjeća govornica je u ime Guja Paloma Lopez. Ne, ispričavam se. U ime Alda Michael Teurer. Ja, vorsitzende, sehr geehrter E, predsjedniče, poštovani povjereniče, e, dakle kao prvo u ime ALDE kluba zahvaljujem povjereniku na dobroj suradnji. U svakom slučaju ste napore komisije već e, dobro naglasili, znači u smislu stvaranja pravih i jednakih uvjeta za sve. Čuli smo upravo u vašem odgovoru da sada sa Googlom e, stupamo na potpuno novo područje. Obično se ne raspravljaju na odboru pojedinačni predmeti i pojedinačne tvrtke, ali ovdje se kod Googla očigledno radi o nečemu što je od načelnog e, značenja i što se tiče E, koncentracija na nekim tržištima do 80% je i nužnost djelovanja u tom pogledu. Znači mrežne tehnologije tendiraju ovim kvazi monopolima, tehničkim kvazi monopolima i sada vode do, ono, do moni, monopolnih e, prihoda koji vode do vertikalne i horizontalne koncentracije. tu smo pitali upravo u, e, ovdje da li je pravna država dovoljno jaka da zaštiti mala i srednja poduzeća od snage ovog tržišta. A moje pitanje je, e, vi ste dakle ovdje stupili na potpuno novo tlo. Što vi mislite, dakle, e, pokazuju li se već da su zakoni o tržnom natjecanju koje mi imamo dovoljni ili Europska unija i Europska komisija planira, planira e, kako bi zadržala korak s novim tehnologijama postaviti nove inicijative, zakonodavne inicijative? E, odnosno, je li ovaj model koji postoji još uvijek e, primjenjiv ili ćemo morati postaviti jedan sasvim novi model za rad sa tržišnim natjecanjem na ovim, na ovim tržištima? Da. Mi radimo i nastojimo djelovati u okviru ove istrage koju sam upravo opisao i također pripremamo novu istragu u vezi sa operativnim sustavom Android. Imamo razloge koji nas navode da na to da trebamo istražiti zoporabu dominantnog položaja. Također imamo razloge da istražimo navode o mogućoj zlouporabi tržišnog natjecanja kada je riječ o pružanju usluga koje nisu specijalizirane i također imamo i jednu istragu u okviru članka 102. ugovora, a u budućnosti ćemo moći isto djelovati u tom pravcu kao što činimo i sa drugim multinacionalnim kompanijama kako bismo provjerili imali problema u plaćanju poreza, što smo već i učinili sa drugim poduzećima i ne isključujem da u budućnosti će se slično moći učiniti i sa Googleom. To ne isključujem. Poslije tu je još i otvorenje pitanje uređivanja vlasničkih e, prava, e, odnosno autorskih prava, prava intelektualnog vlasništva. E, to su slučajevi koje je teško rješavati. U nekima od njih pravo intelektualnog vlasništva jest uključeno, ali to izlazi izvan okvira pitanja tržišnog natjecanja. Dakle, postoji je slučajevi u kojima moramo djelovati istovremeno u više pravaca. U nekim slučajevima nemamo zakonodavstva i to ne vrijedi samo za Google, nemamo snažnije zakonodavstvo o privatnosti od onog kojim raspolažemo i također e, trebaju nam e, i snažniji propisi o autorskim pravima kada je riječ o ugovorima. Dakle, ja kao privatni građani ne mogu shvatiti da imamo vezane ruke kada dolaze ne samo do nepravde, nego i do iskrivljavanja tržišnog natjecanja e, na teret onih najkonkurentnijih poduzeća. Država mora moći djelovati, ali ipak mi smo od, ograničeni određenim slučajevima. Paloma Lopez, hvala. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, hvala što ste došli. Kada država ne uređuje ništa, tržište ne funkcionira sa nepodnošljivim rezultatima država mora djelovati kao vlast koja prisiljeva na poštivanje propisa. To ste same rekli kada ste 2010. godine zazivali državu kako bi spriječila financijske probleme i također ste govorili o lošem upravljanju poreznim sustavima i knjigovodstvenim sustavima. No, tu se kriza produbila upravo zbog pogrešnih odluka vlada i komisije. Ja e, dolazim iz Belbao, prekrasnog mjesta i više puta sam upozoravala na e, klauzule zlouporabe koje se i dalje primjenjuju u Španjolskoj na neke fondove koji dotiču živote milijuna ljudi, a e, sukladno tim klauzama, dakle vi otplaćujete svoj kredit, svoju hipoteku, a svejedno ostajete bez krova nad glavom. Tu se ne poštuje europski mandat. Dakle, što takve klauzule donose i kako one koriste konkurentnosti u Europskoj uniji? U Španjolskoj Imamo 12,4% siromašnih radnika, u Grčkoj je to 10%, a postoji određeni postotak i u Njemačkoj. Umjesto da se ulaže u industriju i u inovacije, e, nasumično se daju potpore, autoceste se spašavaju javnim sredstvima, a s druge strane se ne ulaže u industriju, inovacije i u brojna poduzeća koja mogu imati budućnost. Također se postavlja pitanja i e, fiskalnog usklađivanja kako jer e, inače multinacionalne kompanije mogu igrati na kartu dumpinga. To je također pitanje tržišnog natjecanja. U određenom trenutku smo prestali biti na usuzi građanima i nismo više mislili na njihove potrebe, nego smo postali zastupnici multinacionalnih kompanija, banaka i vlada. Ja ne tražim vaš odgovor, gospodine povjereniče, nego e, želim izraziti stavove i mišljenja radnica i radnika koji, nažalost, nemaju glasa. To su zaposlenici Coca-Cole, čistačice u Grčkoj, Kako je korist donijelo tržišno natjecanje milijunima ljudi ako živimo u jednoj situaciji gdje se guše socijalna prava? E, vi odstupate 31. listopada i Da, da, ili nakon toga nemojte govoriti da nema alternative. Treba na prvo mjesto staviti ljude i poboljšanje njihove kvalitete. Hvala gospođo Lopez. Raščistim sve sumnje. Vaše optužbe i također vaše razmišljenje se poklapa sa mojom analizom situacije, ali ono što mi se ne sviđa da se vi je to da se vi ovdje u parlamentu pozivate na ministre koji ovdje nisu prisutni. Ja nisam e, u sastavu vlade i ne slažem se s vama. Ne slažem se s time da se ponavlja treba to učiniti, učiniti i tako dalje. Vi ste zastupnica, ja odlazim, a vi ćete ostati ovdje u parlamentu još pet godina. Dakle, parlament može mnogo toga učiniti i e, pozivam da taj parlament to i čini jer imate dovoljnu većinu. Što smo mi učinili? Ne ja osobno, nego financijsko zakonodavstvo koje je izglasao parlament i koje je također izglasalo vijeće u posljednjem sazivu na e, intervenciju komisije je doista od ogromne važnosti. E, vi Vidim da uvažavate moje riječi. Dakle, izmijenilo se financijsko zakonodavstvo i to u velikoj mjeri i na bolje. Kada govorimo o gubitku e, kuća zbog neotplate kredita, jedan španjolski zastupnik je bio izvjestitelj za jedno važno izvješće koje će biti ugrađena i preneseno u zakonodavstva država članica. Također je Europski sud izrekao svoj pravorijek e, o takvim gubicima domova koji su se dogodili u Španjolskoj. Mi možemo djelovati protiv takvih nepravda, ali ne na retorički način, nego konkretnim djelovanjem kao što je to djelovanje Europskog suda. Hvala, sljedeći govornik. Izvolite. Hvala. Povjereniče Almunija, vi sigurno znate za situaciju koju proživljava Čeličana u Terniju. Vi ste povjerenik koji je nadležan za tržišno nadicanje, imali ste aktivnu ulogu u cijeloj toj priči. Industrijski plan koji je predstavio Tyson koji je sada vlasnik te Šeličane ima kao glavni cilj smanjenje proizvodnih troškova tako što će se otpustiti 500 radnika i to u sljedećih nekoliko mjeseci. Vi ćete sigurno znati da Europska komisija koju predstavljate je izrazila svoju podršku svoj, ovom strateškom sektoru, ne samo u Umbri nego u Italiji i uz uvjet da se poštuje zaštita okoliša, socijalna jamstva i radnici. Dakle, u svjetlu svega toga pitam vas, e, što će učiniti komisija koju predstavljate ako industrijski plan Tyson Krupa se nastavi bez ulaganja u ovu čeličanu i također sa razgradnjom ovog strateškog sektora? I budući da je talijansko porezano opterećenje na razini od 65% i također uz protivljenje Njemaca koji ne žele povećanje monetarne mase, kako komisija namjerava E, promicati konkurentnost našeg e, sektora proizvodnje čelika i zaštititi ga od europske konkurencije. Osim toga, ako udio E, troškova rada u bilanci je 5% od prometa, dakle kako bi se nadoknadilo gubitak, e, mislite li da je otpuštanje 500 radnika jedina moguća mjera ili ne bi li možda bilo bolje djelovati na troškove energije i sirovina? Europska konkurencija trebala bi osigurati rast i razvoj, a ne recesiju i zatvaranje poduzeća i tvornica i gubitak radnih mjesta. Možda bi se trebalo nešto revidirati u vašim analizama i procjenama. Povjereniče Almunija, vi ste se osobno angažirali u ovom e, događaju koji se odnosi na ovu tvornicu i ja vas sada molim e, na, e, da odgovorite ne meni nego 550 orici radnika u ovoj čeličani koje će za nekoliko mjeseci izgubiti svoje radno mjesto i sva jamstva. Hvala. Istina, tijekom ovih godina koliko sam bio povjerenik za tržišno natjecanje, obratili su mi se iz različitih izvora u različitim trenucima u vezi sa istim slučajem eh, ove čeličane iz Ternija AST i o tome sam e, raspravljao sa talijanskim vlastima i sa njemačkim e, poduzećima ili finskim poduzećima koji su raznim spajanjima izazvale brojne nedoumice. I razgovarala sam o budućnosti ove čeličane u e, prvom spajanju. u kojem je jedno poduzeće preuzelo čelčani u Terniju, mi smo tu nametnuli niz uvjeta u okviru politike tržišnog natjecanja. Naravno, ja e, se ne mogu koristiti instrumentima politike tržišnog natjecanja kako bih preuzeo ulogu talijanskog ministra za industriju. U okviru tržišnog natjecanja, to finsko poduzeće koje je bilo prvo, koje je prvo uzelo AST, je moralo zadovoljiti čitav niz preduvjeta koji su bili sadržani u odluci. Onda je to finsko poduzeće donijelo e, drugi niz odluka, dakle e, predložilo je otkup AST-a Tyson Krupu i u drugoj odluci imamo jednu odluku u okviru politike tržišnog natjecanja. Dakle, u toj e, prvoj odlici, u prvom trenutku, dakle, ja ne kažem da nema problema, tu ima problema, ali mi moramo djelovati u okvirima politike tržišnog natjecanja kako bismo nadzirali primjenu uvjeta za izdavanje dozvola za spajanje. Čini se da su ti uvjeti ispunjeni, no mi smo ipak uputili zahtjeve za pojašnjenjima odgovornima u tim poduzećima i kada oni budu odgovorili na te upite, onda ćemo ih sa velikom pozornošću razmotriti. Mi želimo da se naše odluke provedu u potpunosti kako bismo osigurali budućnost želičane u Terniju i našim odlukama i ne želimo da itko zlorabi našu odluku za postizanje ciljeva koji su izvan okvira politike tržišnog natjecanja. Hvala. Ispričavam se zelenima, što se ih preskočio prije. Da, eh, Mihael Zahvaljujem. U ime zelenih eh, još uvijek ne mogu u potpunosti odgovoriti na eh, kako to, dakle kako će izgledati naša ocjena vašeg rada, ali jedno pitanje što se tiče E, ovog e, rada. Dakle, e, planira se jedna atomska elektrana izgraditi koja će biti oko će se učinkovitosti cijena još uvijek spori i sada se govori o tome da je komisija izdala izjavu da će ovaj projekt ugroziti inovative projekte koji da će ova inicijativa ugroziti projekte koji e, idu u korist okoliša. I ovdje je komisija utvrdila da je nuklearna tehnologija koja je zrela tehnologija za koju nije potrebno subvencioniranje. A sada imamo informacije po kojima vi planirate e, u preostalom e, vremenu mandata pokrenuti postupak ispitivanja od, odobriti taj postupak a znadete da je e, to najveći poklon atomskoj energiji koji možete dati. Znači moje pitanje, znači je li to istina ova e, informacija, hoćete, doista mislite li prekinuti ovaj postupak i koje je vaše stajalište prema nuklearnoj energiji? Hvala. Iza svega e, želim vas podsjetiti na to da europski ugovor, ugovor o Europskoj uniji, utvrđuje da su te odluke i e, nešto što zahtjeva također i sudjelovanje zemalja članica i to je također u nadležnosti zemalja članica. Dakle, ako je riječ o nekoj zemlji članici koja je za nuklearnu energiju ili protiv nuklearne energije na tu zemlju ili komisija ili parlament ne mogu djelovati sve dok se ne izmijene ugovori. Ne možete reći odgovor mi odgovara. Ako želimo jedno jedinstveno energetsko tržište, jednu energetsku uniju kao što je govorio jedan bivši predsjednik parlamenta, ova decentralizacija odluka je važna kao što je i važan energetski miks za e, primarnu energiju. To je važno i za budućnost. A kada mi e, saznamo za jedan e, slučaj državne pomoći, ravnamo se smjernicama koje se odnose na dotični sektor. No, ako se prisjetite, u novim smjernicama za energetiku i okoliš koje su usvojene na proljeće ove godine, nije prisutna nuklearna energija, ona je iz njih izuzeta. Mi smo odlučili umjesto toga izravno proučavati pitanja vezana za nuklearnu energiju i tu se temeljiti na načelima ugovora i to iz jednog razloga. Godinama, sve do 18.10. prošle godine, komisija nije zaprimila niti jedan zahtjev za državnom pomoći kada je riječ o takvim ulaganjima. Zato smo iz smjernica temeljit će se na prethodnim iskustvima i na analizi engleskog slučaja od 18.10. E, prošle godine smo odlučili odvojiti nuklearnu energiju iz tih smjernica. E, mi smo proveli istragu o ovom britanskom slučaju do 18.12. gdje surađivali smo sa e, britanskim vlastima vrlo uspješno sa doista izvanrednom transparentnošću koja bi bila poželjna i u drugim slučajevima jer to nije bio jedini složeni slučaj po tom pitanju. Dakle, moram doista reći da je tu transparentnost bila doista ogromna i blizu smo zaključka. Htio bih predložiti kolegama iz e, kolegija jednu mjeru o državnoj pomoći koja bi bila prihvatljiva pod određenim uvjetima i preduvjetima. To bih htio predložiti prije kraja mandata, ali sada je sve to u internom postupku, tako da ne mogu sada reći kada će odluka biti donijeta, niti mogu reći koja će to odluka biti. Mi o tome raspravljamo u kolegiju povjerenika i trebamo također pričekati i mišljenje različitih službi koje nas savjetuju i mišljenje drugih povjerenika. Hvala. Evo, ja bih e, vas sada zamolio da nastavimo sa krugom pitanja, ali imate svi na raspolaganju po dvije minute, jer sljedeća točka na dnevnom redu mora započeti e, za 20 minuta. Započet ćemo sa krugom od četiri pitanja. Prvi ima riječ gospodin Rozati. Hvala predsjedatelju. Dopustite mi povjereniče da vas e, još jedan put pozdravim i da vam zahvalim na plodnoj suradnji koju smo imali u ovom odboru najprije kao povjerenika za gospodarstvo i monetarnu politiku, a nakon toga kao povjerenika za tržišno natjecanje. Imam dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na europsko tržište plina koje još nije konkurentno i to je zbog zlouporabe dominantnih, e, dominantnog položaja nekih e, opskrbljivača plinom. E, tu je najpoznatiji Gazprom iz Rusije. Tu su između ostalog nepravične cijene za potrošače E, nepoštene klauzule u ugovorima i mjere koje sprečavaju diversifikaciju. Osim toga, oni koriste svoj dominantni položaj kako bi vršili diskriminaciju među kupcima u Europskoj uniji, tako da su da se cijene plina razlikuju. Primjerice, e, cijena plina uvezenog iz Rusije koju plaćaju zemlje poput Litve i Poljske su 70 do 80% više od e, cijena koje plaća Njemačka za isti plin. Ranije ove godine e, komisija je pokrenula istragu ponašanje Gazproma kako bi se ukinule ove e, kako bi se ukinula ova nepoštena praksa. Međutim, čini se da je to sada stalo ili barem nema nikakvih pomaka. Zanima me u kojoj fazi taj predmet i kada možemo očekivati odluku komisije. Drugo pitanje odnosi, odnosi se na ono što ste rekli u uvodnom dijelu. Oprostite, možete postaviti jedno pitanje. Rekli smo dvije minute. Da, ali ovo se tiče među bankovnih naknada koje neke banke žele nadoknaditi povećanjem drugih naknada koje obračunavaju potrošačima. Zanima me što mislite o tome. Gospođa Beres, povjereniče Almunija, ja vam također želim zahvaliti, želim ti zahvaliti na ovih deset godina e, rada i to u ime svog kluba. E, dakle, i onoga što se ticalo prethodnog resora e, gdje ste se bavili krizom i sada kada se bavite tržišnim natjecanjem. Mi se nalazimo u jednom specifičnom trenutku i prema tome imam dva pitanja e, koja se tiče zapravo analize dosadašnjih rezultata. Spomenuli ste pravni okvir u kojem se razvija politika tržišnog natjecanja. Vidjeli smo kada je moguća su kada je moguća odločivanje i tko je nadležan za energetski miks. Htjelo bi da nam nešto kažete o konkretnom okviru politike tržišnog natjecanja. Često sam se zapitala kada je riječ o rejtinškim agencijama ili pak o revizijskim uredima, zašto nije bilo istraga komisije? Često je odgovor bio da pravni okvir to ne omogućuje. Smatrate li da tu ima problema i kako to da niti jedna istraga e, nije pokrenuta u vezi s rejtiškim agencijama? Drugo pitanje tiče se Google-a. Google je jedna dinamična tvrtka u jednom inovativnom dinamičnom sektoru i evropljani su smatrali da nije dobro da se to područje uredi da bude previše propisa kao u nekim drugim područjima. Međutim, tu imamo gotovo monopol, privatni monopol bez ikakvih pravila. Nije li sada već trenutak e, da, kao što smo činili i u drugim područjima, da e, sada razmislimo o tome da imamo jedno europsko regulatorno tijelo i za ovo područje. Hvala, gospodin Kristos. Hvala. Ovo, mislim da čak i u Grčkoj imate vrlo dobar ugled, a tamo se e, mnogo kritiziralo komisiju, radili ste na tome da se ukinu oligopoli i monopoli. Međutim, što se tiče svakodnevnog života, mi stalno nailazimo na oligopole i monopole. Daću vam jedan primjer koji je dobro poznat. U Grčkoj smo imali jedan, e, jednog, e, jednu zrakoplovnu tvrtku koju smo subvencionirali čitav niz godina i tu je uloženo na milijarde eura. Sada smo ušli u fazu da imamo oligopol. Dakle, to dovodi do povećanja cijene zrakoplovnih usluga. Vi, ste rekli da tržište treba urediti, međutim, e, ono što sada imamo nije bitno bolje od situacije kako smo imali ranije. Situacija nije u potpunosti zadovoljavajuća, drugim riječima. Još jedan primjer iz Grčke, imamo javni servis e, e, dakle, u elektroprivredi, to je e, javna tvrtka, međutim oni stalno povećavaju cijene svojih usluga. Mi smo s pravom razgovarali o parcijalnoj privatizaciji, međutim ponovno je došlo do povećanja cijena električne energije, kako bi se e, to učinilo privlačnim za ulagače. U zemlji gdje je pao dohodak, postoji određena doza nepovjerenja. Uistinu imamo osjećaj da nama vladaju, vladaju oligopoli i monopoli. Ne znam je li to nešto što je karakteristično za Grčku ili je to opći trend posvuda. Hvala. E, gospodin Udo Bulman, zahvaljujem. Priključujem se komplementima ovoj kući e, na odličnim e, e, na vašem odličnom doprinosu našem radu. Bilo mi je doista zadovoljstvo raditi s vama, pa nekad i ukrstiti mačeve, ovisno o tome kako su biša naša stajališta i već kako, kako se temi radilo. Ali evo, moje pitanje je jasno. Mi unutarnje tržište naravno ne bismo imali nikada da nije bilo snažne E, politike tržišnog natjecanja. Ali trebamo li e, sada zapravo širiti tu politiku i premišljati njezine postavke? Naime, recimo kod nas jedan e, normalni građan ili jedan normalna tvrtka, koja mala tvrtka koja plaća gotovo 50% poreza, a prekogranični koncerni koji prekograničnom arbitražom smanjuju te E, e, iznos do posto poreza. Mislim, ne znači, li, ne znači to da će ljudi zapravo izgubiti povjerenje u tržišnu politiku i e, vjerojatno samo u e, jedno gospodarstvo koje je regulatornom arbitražom sada potpuno iskrivljeno i također vi ste sami također u e, srpnju to rekli ove godine i najavili da ćete razmotriti ove prakse. E, kako zapravo vi vidite budućnost ovog područja? Hvala. Hvala, povjereniče. Da, ja ću nastaviti odgovoriti što kraće, no bilo je puno pitanja. Dakle, kolegu Rizatiju, dobro došli natrag u parlament. Vezano s Gazprom, mi smo otvorili istragu službenim putem temeljem članka 1 ili 2, dakle riječ je o zlouporabi dominantnog položaja, zbog tri stvari. Diskriminacija na temelju cijena, zbog korištenja mehanizma indeksiranja, fragmentacija unutarnjeg tržišta, zbog zabrane ponovnog izvoza plina unutar unutarnjeg tržišta i treće, uvjeti vezani uz mjesta isporuke plina. U određenom trenutku istrage e, Gazprom i ruske vlasti obratili su se nama da zatraže mogućnost e, odluke na temelju preuzimanja nekih obaveza. Mi smo razgovarali o tome, no kao što sam nedavno rekao u Firenci, iako su me krivo protumačili, ti razgovori usmjereni su na iznalaženje mogućeg rješenja na temelju obveza, međutim to smo prekinuli e, kada je došlo do krize u Ukrajini. Međutim, istraga istraga je i dalje u tijeku. Ako ne možemo ići u smjeru odluke temeljem članka 9. mi ćemo nastaviti na temelju e, članka 7 uredbe, dakle to je onaj klasični put. Mi radimo na pripremi prigovora protiv ponašanja Gazproma. prema tome istraga je u tijeku. Ništa nije stalo. Kao što sam rekao u uvodnom dijelu, postoji uredba koju sam predstavio prošle godine zajedno s povjerenikom Barnjelom Vijeće radi na tome međutim sporije od parlamenta. Sada pod talijanskim predsjedništvom e, rad se intenzivirao. Nadam se da će trijalog vezan uz ovu uredbu biti moguć početkom sljedeće godine, a možda i krajem ove godine. Što se tiče još otvorenih antitrastovskih slučajeva, Mastercard i Visa International su glavni slučajevi. Dakle, i na tome će se nastaviti raditi, no što se tiče, e, čeka se presuda, pravomoćna presuda Suda Europske unije i tu je zapravo rečeno da je ova tvrtka se ne ponaša u skladu sa pravilima, jer dakle jedan dan se bavimo Mastercardom, drugi dan Vizom Europe ili Visom International, Dakle, uredba i presuda suda su dobro rješenje. Pervanš, hvala i tebi na ovome što si rekla. Kako to da se nismo pozabavili e, odnosno zašto nismo otvorili službenu istragu e, vezano uz rad rejtiških agencija, zato što ne vidimo da tu ima problema iz perspektive tržišnog natjecanja. Dakle, postoje problemi koje treba riješiti putem propisa. Mislim da je o tome već bilo riječi i nadam se da će to uroditi plodom. Kako to da mi smatramo da tu nema problema iz perspektiva iz perspektive tržišnog natjecanja? Ovaj tip usluga koji e, nude i rejtiške agencije i revizijski uredi, dakle e, tu nema problema vezano uz kartele E, njihov cilj je poboljšati reputaciju u odnosu na konkurente. Dakle, postoje problemi, međutim, e, to nije problem koji se tiče tržišnog natjecanja. Ako se u određenom trenutku pojavi takav problem, naravno da ćemo reagirati. Što se tiče slučaja Google, e, na internetu treba stvari regulirati. Da, ali što? Ima li netko odgovor na to pitanje? Ja sam tijekom ovih godina postavljao to pitanje čak i francuskom ministru. E, razgovarao sam s njime, s njom o Google i o internetu i ona je rekla da treba urediti to područje, međutim kada sam je pitao što točno treba propisati, nisam dobio odgovor. E, mogu zamisliti da se donese takva uredba u jednom trenutku u budućnosti, međutim nije još jasno što bi ona trebala sadržavati. Naravno, tu treba voditi računa i o tome da se ne smiju, e, ne smije, ne smiju spriječiti inovacije u tom e, sektoru. Ja sam e, čuo neke prijedloge koji su došli iz google dakle ne u sklopu istrage, ali vezano uz taj slučaj. Čuo sam neke prijedloge koji su bili izneseni koji idu u pravcu i naime kada bi se kada bi netko prihvatio te prijedloge, milijuni korisnika bi prosvjedovali na ulici e, zato što se želi dokinuti usluge koje se, su, kojima se koriste milijuni korisnika. Gospodine Kristos, e, tijekom mog mandata bile su dvije odluke o spajanjima. Prvi prve Olympic Agent je bila negativna odluka, nisam dakle dopustio prvo spajanje. Kasnije su ista poduzeća zatražila da se ponovno pokrene postupak, da se dobije pozitivno rješenje, jer je Olimpik proglasio stečaj. I to nisam rekao ja, nego oni. U ovom pozitivnom rješenju smo se koristili argumentom da ukoliko u spajanju jedna od tvrtki e, nestaje u slučaju da ne dođe do spajanja, u tom slučaju se može odobriti spajanje jer je to pozitivno u kontekstu tržišnog natjecanja. Činjenica je da postoje problemi oligopola u Grčkoj i u nekim drugim državama članicama. Gospodin Klins, bivši zastupnik ovoga parlamenta, me uvijek podsjeća na monopol na putu između Brisela i Frankfurta i ja sam ponekad žrtva toga, to je činjenica. Međutim, pitanje je gdje su e, novi subjekti na tržištu, jer ako tijelo nadležno za tržišno natjecanje e, traži sugovornike, tu nema prepreka za ulazak na tržište. Nema naprosto poslovnih prilika. Nadam se kada se e, grčko gospodarstvo oporavi da će biti novih poslovnih subjekata jer će biti novih poslovnih prilika i da će to prisiliti ostale da snize cijene. Što se tiče elektroprivrede postoji e, regulatorno tijelo koje se bavi e, dakle tržište energije i električne energije i to je na nacionalnim tržištima njihova je dužnost da rade svoj posao. Da, ponekad imamo i slučajeve zabrane monopola, međutim Europski sud je nedavno donio odluku, iznimno važnu odluku vezano uz jednu drugu e, grčku tvrtku PPC, isto tako u energetskom sektoru i sud je rekao da ekskluzivna prava koja se daju nekoj tvrtci nisu sukladna pravilima o tržišnom natjecanju. To je iznimno bitno, to je slučaj koji se tiče Grčke. I na kraju uh, Udo, hvala i tebi uh, na ovom obraćanju. Što se tiče poreza, već sam ranije spomenuo da mi u Europi imamo ozbiljnih problema u području oporezivanja, a problem je to što nema jednoglasnih odluka. Sjećam se kada sam bio na Ekofinu, kolega je htio da se razgovara o poreznoj politici, to se za čas završilo. Jedna država članica je uzela riječ, rekla je da je protiv i naprosto je e, razgovor stao zato što je potrebno da se odluka donese jednoglasno. I te odredbe o jednoglasnom donošenju odluka iz ugovora dovodi do čitavog niza e, poremeća na tržištu, izbjegavanja plaćanja poreza i tako dalje. Mi moramo reagirati. Postoje instrumenti koji se mogu predložiti, međutim države članice, naravno i parlament tu može nešto reći državama članicama, e, dakle trebalo bi se ići e, trebalo bi se odvojiti od retoričkih izjava čuli smo o tome i prije nekoliko dana Dakle, treba analizirati situaciju, treba primijeniti preporuke OECD-a i treba naprosto donijeti odluke. Te odluke neće, e, do njih neće doći bez zakonodavnog okvira. A svi znate koliko je teško u ovom trenutku donijeti zakonske propise o porezima na razini Europske unije. Hvala. Sad posljednji krug govornika. Molim vas da se držite vremeno dvije minute. Gospodin Nidelmajer u ime Pučana. Hvala. Ja bih se htio vratiti na pitanje međubankovnih naknada, odnosno uredbe o kreditnim karticama. Nije, nisam u potpunosti e, zadovoljan vašim odgovorom. Sve što treba urediti bi se trebalo urediti i treba uzeti u obzir troškove i prednosti. Zanima me vaše mišljenje. Smatrate li da je trošak e, zbog uvođenja novih ureda, e, uredbe da će to biti više od prednosti, pogotovo zato što će za krajnjeg korisnika e, ta uredba biti beskorisna i zapravo će dovesti do poskupljivanja usluga. Zanima me i vaše mišljenje o sljedećem. E, što je sa samoregulacijom tog tržišta? Posebno nakon e, presude suda da se dobiju e, međubankovne naknade, odnosno da se uvede granica na međubankovne naknade. Gospodin Hofford. Hvala povjereniče i čestitam vam na sjajnom radu. E, moglo bi se smatrati, mogli bismo reći kada bi komisija uložila jednako mnogo napora u, borbi protiv nezaposlenosti, imali bismo mnogo bolju situaciju. E, što se tiče ovih slučajeva koje smo imali u Europi, e, neki fondovi, recimo regionalni fond, se koristio kako bi e, se zapravo prebacivali poslovi iz jednog dijela Europe u drugi. I to su primjeri e, nepoštenog tržišnog natjecanja, a to isto tako govori o nekim izazovima pred kojima se nalazi gospodarstvo Europskoj uniji. Kako se potruditi da se javni novac koristi za stvaranje novih radnih mjesta umjesto da se premještaju radna mjesta iz jedne zemlje u drugu. Vjerujem da će i vaš nasljednik igrati važnu ulogu u tom e, smislu. I što se tiče, e, ja znam da fondovi nisu u vašoj nadležnosti, međutim kao povjerenik za tržišno natjecanje smatram da se trebate pozabaviti i tim pitanjem kako se fondovi koriste da se premještaju radna mjesta iz jedne zemlje u drugu što ćete poduzeti kako biste spriječili takvu praksu i što bi sljedeći e, povjerenik mogao u tom smislu učiniti. Hvala, Andreas Švab. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče Almunja. Doista mi je bilo drago što smo E, surađivali na ovim naknadama za štete i to tako na tako pozitivan način. Međutim, vjerujem, ne znam e, i vjerujem da smo uspjeli kod ove jako teške teme pronaći neka dobra rješenja, ali dobro još ćemo vidjeti kako će to biti provedeno u zemljama članicama a to će tek e, uslijediti intenzivno sa novom povjerenicom nakon vašeg mandata. Možda još nisu rješeni svi problemi. Rekli ste nam nešto interesantno i o Google, pa sada želim još to točnije definirati. Znači, vi ne, niste dali sumnje u vašu neovisnost i Očigledno je da komisija odluče neovisno, bez vanjskih utjecaja, ali nas na kraju krajeva vanjsk, e, mišljenje javnosti odlučuje isto tako i odlučuje je li to dobro rješenje ili ne. Pa se uvijek pitam ne bi li bilo bolje da smo od samog početka e, više surađivali ili možda da smo uključili članak sedmi u tom smislu poslovnika Eh, jer eh, na primjer vi ste eh, više štitili pravo tržišnog natjecanja nego što ste išli za time da se dobije priznanje od Google. Ali u svakom slučaju hvala na dobroj suradnji do sada. Hvala. Eva Kajli. Hvala povjereniče. Činjenica je da je vaš zadatak težak s obzirom na ovu tešku krizu koju proživljava Europska unija. Međutim, to isto tako bila prilika za vođenje novih politika. Politika tržišnog natjecanja koja se odnosi na velike tvrtke mogla je također ići u korist malih i srednjih poduzeća još uvijek se e, ne kreditiraju mala i srednja poduzeća, premda je situacija dramatična, nezaposlenost je velika, cijene su visoke, a zabrana davanja državnih potpora u sektorima koji imaju velikih poteškoća i gdje su izgubljena radna mjesta, nisu zapravo dovela do odgovarajućeg rješenja. E, dakle, u nekim zemljama na jugu Europe situacija se pogoršala. Zanima me što se tiče e, kašnjenja reformi, e, što je uzrok tome ili je pak problem u samoj prirodi reformi? Gospodin Bulma je govorio o porezima, u unutarnjem tržištu. Možda bi trebala postojati strategija za sve države članice. Što možemo poduzeti u vezi s tim pitanjem? Mi znamo da nailazite na velik broj poteškoća u državama članicama i zanima me e, je li potpora novim tehnologijama o kojoj se mnogo govorilo, Hoće li to e, dovesti do razbijanja monopola? Tu je program Horizon 2020. Međutim, e, i tu se već e, primjenjuju rezovi i zanima me što će poduzeti vaši nasljednici. Now our last speaker, Werner Langen. Hvala, Werner Langen. Zahvaljujem predsjedniče pohvaljujem vaš e, rad, da, vas, da ne bi ispalo da vas hvale samo socijalisti. Ja sam već 20 godina u ovom parlamentu i e, još sam i vidio sam e, razne ličnosti od Montija i tako dalje do pragmatičnog povjerenika Almunje. Mislim da ste donijeli mnoge pozitivne odluke, ali na kraju ipak kod Google treba razmisliti E, nije li možda trebalo e, razmisliti o razbijanju ovog monopola? Naprimjer, isto kao u Americi sa naftnom e, industrijom ili telekomunikacijama, jer inače ćemo, po mojem mišljenju, nećemo riješiti ove probleme. Možete li reći riječ o tome? I drugo, kada se traže intervencije od strane pogođenih. Što čini e, komisija? Istražuje li te intervencije e, izravno ili to prepušta Europskom sudu? Naime, znadete to. I moje posljednje pitanje, Nirberški ring, e, znači tu su također izneseni prigovori i to s vaše strane. Vi ste niste se usmjerili prema intervencijama pogođenih strana. Znači, e, možete li vi to sami preispitivati ili to mora preispitati neko u vaše ime? Hvala. Hvala. Izvolite povjereniče. Hvala. Hvala na ovom posljednjem krugu pitanja. Ja ću odgovoriti u kratkim crtama. Vrlo sažeto. Kao prvo na pitanje gospodina Nidermajema, ja sam za to da se regulira MIPS i smatram da presuda suda Europske unije daje mnogo argumenata u prilog tome. I zato bih zatražio i apelirao na parlament i na vijeće koji sada razgovaraju o toj uredbi e, da se na tome i dalje radi. Mislim da je to dobro za korisnike, za posrednike i za trgovce. E, dakle, što se tiče troškova tih e, toga MIFA, to je 10 milijardi eura godišnje. Kao potrošač, kada kupim nešto kao kupac, ja zapravo nikad ne vidim e, koliko plaćam nešto zbog te međubankovne naknade. dakle u financijskom sektoru, u bankama. E, od 2007. godine imamo snažne argumente da nemamo povjerenja u samoregulaciju, taj postupak. Prema tome mislim da trebamo imati kvalitetni regulatorni okvir. Ja mislim da je u ovom slučaju riječ o dobrom prijedlogu. Gospodin Kofos je postavio pitanje o regionalnim fondovima i o kontroli državnih potpora. U posljednjim smjernicama koje su donesene prije godinu dana, možda čak i ove godine, ne sjećam, kada, ne sjećam se točno, dakle riječ je o smjernicama za regionalni fond, mi smo tu utvrdili vrlo jasne odredbe e, kako bi se izbjeglo premještanje e, radnih mjesta zahvaljujući državnim potporama. E, dakle, mi možemo razgovarati o uredbama koje se tiču e, regionalne politike. Naime, to je u nadležnosti mog kolege koji se bavi regionalnom politikom. Uspjeli smo usko surađivati s Johannesom Hanom kako bi se izbjegle neke nekonzistentnosti u kriterijima kod upravljanja fondom i kriterijima koji se koriste za kontrolu državnih potpora. U sadašnjim smjernicama za regionalnu potporu postoje jasne odredbe kako bi se izbjegla ova vrsta zlouporaba. Gospodine Švab, hvala i vama na vašoj ulozi u raspravi o naknadi štete i na suradnji tijekom svih ovih godina, opet vezano slučaj Google. Uz svo dužno poštovanje, ja sam političar, a mi uvijek ovisimo o javnom mnjenju. Prema tome ja poštujem mišljenje javnosti, međutim ne mislim da je najbolja ideja koju mogu predložiti gospođi Vestager da se E, o ovim slučajevima e, donosi odluka na temelju e, anketa javnog mišljenja. Ne, radi se o remećenju tržišnog natjecanja, o zlouporabi dominantnog položaja, o konkretnim argumentima i o tome da se dođe do rješenja koje sud neće moći pobiti u svojoj presudi. Je li članak sedmi bila najbolja osnova? Ne znam to. O tome se može razgovarati još godinama. U slučaju Microsofta 16 ili 17 godina istrage i još nekoliko godina istrage u SAD-u. Dakle, tijekom tog razdoblja koristili smo se dvijema mjerama, člankom sedmi. Sjećam se da Microsoft dva puta prekršio e, taj članak i platili su kaznu od milijardu eura zbog činjenice da su prekršili odluku temeljem članka 7. Tako da su zapravo platili dvostruko zato što nisu poštovali odluku temeljem članka 7. To je bilo 2009. dok je Nelly Cruz bila nadležna i onda je donesena odluka temeljem članka 9. Opet su prekršili i tu odluku i tada sam nametnuo 560 e, milijuna eura. Dakle, platili su mnogo više zbog kršenja e, ovih rješenja nego e, temeljem prve novčane kazne koja je bila izrečena. Dakle, moramo biti pragmatični, već sam rekao gospodinu Rozatiju, kada je riječ o Gazpromu, da, e, tu možemo razmatrati odluku temeljen članka, članka devetog, E, sada ipak radimo na temelju članka 7. Što se tiče Motorola i Samsunga, za istu vrstu povreda e, donesena odluka isti dan. U Samsungu je bio članak 9. a u ovom drugom slučaju 7. članak 7. Prema tome bitno je da razgovaramo o suštinskim pitanjima, ne o proceduralnim pitanjima. Što se tiče potpore malim i srednjim poduzećima, e, pomoću instrumenta državnih potpora, imali smo najmanje tri pozitivna instrumenta za mala i srednja poduzeća. E, direktiva o rizičnom financiranju, dakle smjernice, tu se vrlo jasno daje potpora financiranju malim i srednjim poduzećima e, putem nebankovnog sustava. Već ranije sam odgovorio na pitanje koje postavio gospodin e, Fernandez. Zatim imamo isto tako i smjernice o regionalnom financiranju. Neki zastupnici Naime, znam da su neki bili protiv ograničavanja e, državnih potpora za velike tvrtke. Ja sam odlučio ipak da se to ograniči jer smatram da e, regionalna potpora treba biti usmjerena na pomoć malim i srednjim poduzećima i novim inicijativama. To je isto tako i uredba o skupnom izuzeću gdje e, su utvrđena pravila za mnogo lakše lakšu analizu tih slučajeva bez ex ante prijava. Koliko se sjećam, e, dvije trećine državnih potpora će se e, razmatrati temeljem ovih skupnih e, izuzeća. Nakon toga, ako bude pritužbi, mi ćemo se svakako, mi ćemo to razmotriti. Međutim, htjeli smo pojednostavniti sustav kako ne bismo dodatno birokratski opteretili mala i srednja poduzeća. Što se tiče reformi, ja sam za reforme, ali nisu sve reforme dobre. Sama riječ reforma je jedna tehnokratska riječ. Međutim, reforme mogu biti dobre, mogu biti isto tako i loše. Ja sam za one koje postižu dobre rezultate. Mi u Europi u gotovo svim državama članicama imamo i jedne i druge reforme. Imamo primjer i za jedno i za drugo. Gospodine Lange, hvala i vama na pitanju. Ovo rješenje koje ste spomenuli, ovu odluku koju ste spomenuli, e, nju ćemo donijeti, donijet ćemo odluku u listopadu a odluka o tome da se da se razbije Google, ja mogu reći e, nešto kao prijatelj Njemačke. Ja ću saslušati argument i ne znam, dakle, željeznice će prihvatiti razdvajanje usluga. E, razgovarat ćemo sa E, telekomunikacijskim operaterima i tek kada to obavimo, tek kada se e, e, ta pitanja riješe možemo krenuti u razgovor o slučaju Google. Hvala, hvala povjereniče Almunija. Mislim da vam svi zastupnici ovoga odbora zahvaljuju na vašem radu u komisiji tijekom ovih posljednjih godina. Zahvaljujemo također na izvrsnoj suradnji s ovim odborom. Hvala. Now we start our session uh, on the European semester. A sada možemo krenuti sa drugim dijelom naše rasprave koja se odnosi na europski semestar. Dopustite da prvo pozovem e, i pozdravim e, sve predstavnike nacionalnih parlamenta na ovu razmjenu mišljenja koja dolazi u pravom e, aktualnom trenutku u aktualnom trenutku o raspravi o ciklusu europskog semestra za 2014. a koji sada ulazi u ključnu fazu između usvajanja e, preporuka po zemljama od strane vijeća i usvajanja nacionalnih proračuna u zemljama članicama. Imamo izvješće o kojemu ćemo raspravljati. A e, ono o čemu ćemo e, raspravljati danas je povezati raspravu izme, o izvješću između politički, između klubova sa raspravom e, sa predstavnicima nacionalnih parlamenta a kako bismo prikupili njihova mišljenja prije nego što finaliziramo naše izvješće i e, sastavimo e, kompromisno izvješće, nacrt kompromisnog izvješća. Na, u obzir e, važan broj, veliki broj članova, te kako bi se svi nacionalni parlamenti mogli uključiti, E, podsjećam da riječ e, može e, uzeti samo po jedan član nacionalnog parlamenta, jedan zastupnik nacionalnog parlamenta. Međutim, ako će nakon prvog kruga pitanja biti još vremena, onda drugi član istog parlamenta može ipak postaviti pitanje. Imamo 21 jezik zastupljen danas i morate, govor, morate koristiti svoje kartice ako želi govoriti dakle član nacionalnog e, parlamenta ili e, također zastupnik morate ispuniti karticu za govornike i predati e, i onda ćete dobiti riječ. Znači 10 minuta za, izvjest, za izvjestitelja, zatim e, izvjestiteljima u sjeni, a onda zastupnici nacionalnih i Europskog parlamenta. Gospodin Becker, izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče, s moje strane također. E, hvala e, na riječi. Pozdravljam se zastupnike Europskog i nacionalnih parlamenta. Uvijek je dobra prilika imati priliku raspraviti izvješće parlamenta o europskom semestru i izvješćima po zemljama i raspraviti to s vama i kad mi među klubovima pokušavamo pronaći kompromis, važno je također uzeti u obzir i mišljenje nacionalnih parlamenta, dakle vas. Dakle, moje izvješće, kao što je rekao predsjednik, dolazi u pravom trenutku. E, dakle, evo upravo smo sada u trenutku u vijeću kad se usvaja europski semestar i parlamentu treba poslati jasan signal. To smo činili sa prethodnim izvješćima u prošlosti. Naša su izvješća uvijek bila koncizna, uh, fokusirana, nismo tu niš, nikada pisali božićne želje, nego smo samo pisali one stvari koje su doista ključne u raspravi sa, i sa vama, sa nama i sa vama nacionalnim parlamentima. Evo kratko o izvješću koje se temelje na četiri ključna stupa kreće dakle s opisom e, gospodarske situacije u kojoj se nalazimo danas. Vidjeli smo tijekom posljednje dvije godine da smo imali vrlo e, slab rast, e, krki rast u nekim zemljama i znali smo da će teško biti održati su taj, održivim taj rast i vidjeli smo da zapravo sad ulazimo u opasne vode kod tog održivog rasta i također to opisano izvješću. Također zastupnici Europskog parlamenta svjesni su opasne situacije gospodarski u kojoj se nalaze mnoge zemlje europodručja i Europske unije, posebice zbog visoke nezaposlenosti, posebice nezaposlenosti mladih e, kao u mnogim zemljama. Dakle, moje izvješće temelji se na četiri stupa. Kao prvo u izvješću se kaže da okvir gospodarskog upravljanja koji je dogovoren i koji dolazi u teškom trenutku usred krize, da ovaj okvir za ekonomskog upravljanja treba biti e, održan i jučer smo se sastali sa predsjednikom e, Središnje banke gospodinom Dragijem e, gdje se govori upravo o promjenama, temeljnim promjenama ovog okvira. A što se tiče e, upravo tog e, ekonomskog upravljanja i njegovog okvira, to je dalo sigurnost e, europskim tržištima i mislimo da, bi, da nije opcija mijenjati taj okvir danas. Međutim, ono što treba iskoristiti je maksimalno iskoristiti fleksibilnost u tom kontekstu i također komisija će trebati razmotriti kakvu će vrstu fleksibilnosti dopustiti Postoji tu i određena doza uvjetovanosti u ovom okviru i naravno fokus na strukturnim reformama i njihovim provedbama je nešto što je posebno važno u tom kontekstu. I na kraju tu se govori o pametnoj fiskalnoj konsolidaciji, naporima koje su zemlje već provele i koje trebaju dalje provoditi kako bi se riješile tereta duga pod kojim posjeća još mnoge zemlje. Druga stvar koja se ovdje govori je da osim političkog posla zemlje članice moraju još provesti te strukturne reforme, ali postoji strana monetarne politike, ali monetarna politika sama neće riješiti to. Neki političari pozivali su gospodina Dragija da ide i dalje u tome, ali mislimo da samo monetarna politika neće voditi do dugoročnih održivih rješenja za krizu. Dakle, u tom smislu Također moramo pogledati neke od regulatornih okvira koji su utvrđeni na europskoj nacionalnoj razini kako bismo osigurali da i banke i financijska tržišta imaju dovoljno fleksibilnosti i dovoljno moći da iskoriste ono što ECB već daje kako bi se to um, usmjerilo prema tvrtkama i gospodarstvu. I treća stvar, fokus na konkurentnosti i rastu svakako e, postoji ta pitanje e, privatnosti, znači privatnog duga, ne samo javnog duga, nego i visoke razine privatnog duga u Europi. Govorimo o mogućnosti financiranje investicija što treba biti omogućeno i na europskoj i na nacionalnoj lokalnoj razini kako bismo osigurali ne samo bolje patente, nove ideje, novo poduzetništvo, nego da se te ideje mogu provesti u stvarnost na tržište i da te inovacije doista promijene živote ljudi. Mislim da je to jedni način na koji se možemo ponovno spojiti sa održivim rastom. Znači u farma, biotek, ICT, digitalna agenda, energija, klimatske promjene, to su područja na koje se treba usredotočiti. I točno stvar, e, zadnja točka u mojem izvješću je temeljna rasprava o okviru ekonomskog upravljanja, onaj koji se odnosi na, ekonomsku na demokratsku odgovornost. Naime, to je rasprava koja se treba voditi na najdemokratski mogući način. Znači upravo e, izvješće trojke koje je spomenulo parlament prošle godine i kritizira ponašanje trojke u prošlosti i poziva na to da se taj instrument e, podvede pod redovni proces upravljanja u okviru e, okvira e, ekonomskog upravljanja. Također europodručje također treba biti zastupljeno u nekim međunarodnim institucijama i imati veći i bolji učinak na te međunarodne institucije. Fokus dakle izvješća je s jedne strane stvarno na pridržavanje okvira ekonomskog, okvira ekonomskog upravljanja, ali s druge strane maksimalno iskorištavanje fleksibilnosti, ali da i zemlje članice doista usvoje e, preporuke po zemljama i provede ih i, e, naravno obzirom da se ono E, usvajaju u vijeću i ako se usvoje u vijeću ne može se onda dva dana kasnije distancirati u glavnim gradovima od Europe i od tih preporuka. Naime, komisija propisuje to, međutim i daje preporuku, ali vijeća odobrava te preporuke i zemlje trebaju jednostavno prihvatiti odgovornost za provođenje tih strukturnih reformi. I sad vidimo da se samo možda 10-15% preporuka e, provodi, a za 50% ih se još nije počela niti voditi raspravu zemljama članicama. Dakle, odgovornost je na zemljama članicama da to provedu. Dakle, to je ukratko četiri stupa mog izvješća. Veselim se raspravi i vašem doprinosu i siguran sam da razne skupine i članovi i zastupnici parlamenta koji su ovdje će svakako poslušati vaše savjete i uključiti u nacrt izvješća i odgovarajuće kompromise između klubova. Hvala. Now Hvala izvjestitelju. Sada izvjestitelju sjeni klubova. E, gospodin Rozati. Posjećam maksimalno tri minute po govorniku. Zahvaljujem. Prvo zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Beckeru, zbog e, ovog odličnog e, odrađenog posla. Klub EPP p-a dijeli e, mišljenje u najvažnijim točkama ovog izvješća za koje se da ide u pravom smjeru kako bi se dobilo doista jedno dobro izvješće koje ide upravo u pravim i u ključnim porukama. Dakle, ovo je jedna od prvih procjena i ocjena europskog semestra i ono što mislim da ovdje važno je posebno e, naglasiti da preporuke po zemljama za pojedine zemlje moraju biti uzete ozbiljno u zemljama članicama. I upravo se tu vraćamo na pitanje vlasništva i prihvaćanja i dijelim mišljenje izvjestitelja da moramo doista uložiti puno napora kako bi e, preporuke za svaku zemlju bile tretirane u zemljama članicama kao vlastiti akcijski planovi. A sada e, priliku prisutnosti kolega iz nacionalnih parlamenta da ih priupitam sljedeće. Zamolim da se više obraća pozornost na preporuke za svaku zemlju, i također možda da se razmotri mogućnost uključivanja njihovog u više u proces. Naime, u sljedećem smislu, možda bismo mogli razmisliti o tome da se nacionalni parlamenti u određenom trenutku postupka konzultiraju kako bi bilo jasno što se događa i koje sve preporuke priprema vijeće pa kada vijeće donosi konačne odluke da nacionalni parlamenti već budu dobro upoznati ili bar bolje upoznati sa prijedlozima. A o drugim e, točkama doista mislimo da strukturne reforme treba nastaviti, da samo monetarna politika ne može odraditi cijeli posao, nego da ona treba biti dopunjena odgovarajućim fiskalnim politikama kako bi se dobio dobra mješavina politika E, moramo naravno završiti e, e, unutarnje tržište i bankovnu uniju i jedan od najvećih ograničenja za rast u ovom trenutku je slabost investicija, slabe investicije. Sve od toga raspravljano je i tijekom naših sastanaka sa drugim izvjestiteljima i upravo pripremamo završno izvješće i mislimo da će to biti izvješće koje će pomoći i zemljama članicama i vijeću da koordiniraju još u većoj mjeri gospodarsku politiku. Hvala. Hvala za SED Tibor Cani. Zahvaljujem. E, gospodinu Debakeru na odrađenom poslu mislim da idemo u pravom smjeru s ovim izvješćem. Članovi mog političkog kluba i ja sam podnijeli smo mnoge amandmane kao što je i e, najavljeno. E, mislim da smjer u kojem ide ovo izvješće obećava i u većini slučajeva preporuke uključuju očekivanja SIDS kluba, čak i u ovoj fazi. E, ali neću govoriti o prvoj verziji, nego ću možda najaviti neke ključne smjerove i točke koje bi trebale biti izmijenjene ili uključene u, izvješća, a koje su ključni prioriteti za naš klub. Evo da najavim e, tri takve ključne točke. Dakle, prvo, ne slažemo se sa strukturnim e, sa, sa, e, sa strukturnim reformama E, koje će pokrenuti ekonomski oporavak posuda u Europi. Naime, postoje neke pozitivni znakovi, ali u posljednjim godinama vidjeli smo da sama ograničenja nas ne vode napred i čak neke e, skupine u društvu e, postaju, dovode se u posve nemoguć položaj. Ne smatramo da je prikladno da Eh, izvjestitelj eh, toliko pažnje polaže eh, ulozi privatne imovine. A dok se javna imovina u potpunosti ovdje zapostavlja. No, s druge strane, doista smo sretni da kod ovih pitanja i kod drugih točaka smo uspjeli doći do kompromisa ili smo barem krenuli prema odgovarajućim kompromisima prihvatljivima za sve još postoje neke stvari koje bi se mogle raspraviti u četvrtak na sastancima izvjestilja u Sjeni i mislim da je duh ovih e, e, rasprava u redu. Evo, ali evo tri primjena kao što sam najavio, pa bih e, recimo rekao kako izgleda opis položaja žena na tržištu rada. To je nešto što je prioritet za naš klub. Naravno nije tajna da smo e, podnijeli kompromis koji ima veliku šansu da bude odobren u tom pogledu. Pa još jednom zahvaljujem članovima nacionalnog e, parlamenta, zastupnicima iz nacionalnih parlamenta na njihovom uključivanju u ovaj rad, e, jer je doista važno čuti vaša mišljenja o, preporukama za svaku zemlju i europskom semestru. Gospodin Terho za ECR, izvolite. Zahvaljujem. Kao što sam rekao već u prvoj raspravi, izvjestitelj je odlično naveo e, mnogo od ključnih problema s kojima se suočava europsko gospodarstvo, te je iznio mnoge ispravne e, napomene e, na kojima se bi se trebala temeljiti E, preporuke za europsko gospodarstvo. Naime, u Finskoj ključne reforme su u zdravstvenom sektoru, sektoru socijalne skrbi i mirovinskih, e, i mirovinskih sustava. E, mi također vidimo da se tu stavlja puno naglaska na privatne investicije koje potiču rast. Slažem se sa E, sa analizom problema s kojima se suočavaju e, države e, u Europi i slažem se s većinom preporuka. Međutim, ne slažem se u određenoj mjeri sa ulogom Europske unije u rješavanju tih problema. Dakle, ako sada pogledamo kompromise, neki kompromisi i dalje su ECR-u neprihvatljivi, posebice K, S i V kompromisi. Mi imamo e, primjerbu protiv svih kompromisa koji žele više obvezujuće e, preporuke po zemljama. Naime, to uključuje ovu ideju da bi zemlje članice trebale objasniti razloge zašto nisu provele neku preporuku za svaku zemlju. Preporuke po zemljama, naime, su, kao što je e, jasno rekla i komisija, preporuke koje se temelje na detaljnim analizama situacije u svakoj zemlji i daju smjernice, e, usmjeravaju, dakle još jednom, usmjeravaju kako jačati rast, povećati konkurentnost i stvarati radna mjesta. Te preporuke trebaju se smatrati i tretirati kao preporuke i stoga je nezamislivo da bi zemlje članice mogle biti kažnjene to što ih se ne pridržavaju ili ih ne provode. Drugim riječima, u demokraciji gospodarsku politiku odlučuju političari koji su odabrani voljom naroda. Dakle, ne možemo komisiji dati daljnje moći ili ovlasti obzirom da ona nije izabrana od strane naroda kako bi time kažnjavala izabrane političare država članica. Hvala. Hvala. Za guje, Mari, gospođa Mariza Matijaš. Zahvaljujem. Ja također pozdravljam kolege iz nacionalnih parlamenta. Zahvaljujem izvjestitelju na odrađenom izvješću. Iako nećete biti začuženi kad kažem da se mi znatno razlikujemo u našoj analizi e, europskog semestra. Ne slažemo se ne samo s dijagnozom, nego i s predlozima. Izvjetitelj e, kreće od premise da zemlje koje su provele strukturne reforme su postigle bolje rezultate u odnosu na druge u pogledu rasta i jačanja konsolidacije. E, ne možemo se ni u kojem slučaju s time složiti. To jednostavno nije jasno, e, nije istinito. Zemlje sa temeljnim procesima reforme su devastirane, sa nultim rastom i u recesiji, a temeljni indikatori svakog gospodarstva, kao što je naprimjer, nezaposlenost, su u golemom porastu. Dakle, za razliku od onoga što je rečeno u izvješću, ja ne vjerujem da ovdje možemo govoriti o ekonomskom oporavku Europskoj uniji. a razlog za to je da su mjere štednje i planovi štednje čisti promašaj i gospodarske mjere štednje znatno su naštetile e, javnom, e, javnim proračunima. E, zapravo trebalo je poboljšati javnost, stanje javnosti, međutim samo oslabilo gospodarstvo i ostavilo proračune bez manevarskog prostora, prostora a reforme i preporuke jednostavno ne omogućuju nikakav potencijal i izgled za rast. Za razliku od onoga što predlaže izvjestitelj, mi vjerujemo da je glavni problem za održivost e, javnih e, računa e, recesija, javni, niski, niski rast i nezaposlenost, a to se uopće nije ovdje istaknuto, nego se predlaže nastavak konsolidacije budžeta na isti način kao i do sada, što znači samo ćemo ponovno replicirati iste probleme koje smo imali do sada. Ono što nam je potrebno su nam specifične rješenja za sve zemlje, a prilazi koji su izneseni koncentriraju se i dalje na oslabljivanju tržišta rada i srezavanju troškova. No mi smo svjesni da su većina europskih gospodarstava u recesiji ili da imaju vrlo niske, slabe razine rasta, ali svaki puta kada postoji bilo koja naznaka rasta, ona je moguća samo povećanjem potrošnje što znači da moramo imati radikalnu procjenu, e, da moramo imati radikalnu e, promjenu ovih smjernica. Što se tiče preporuka po zemljama moramo se više usredotočiti na politike e, koje se odnose na ponudu. I ovdje također moramo razmišljati i na povećanje plaća i e, sve više prekarni uvjeti rada neće poboljšati e, gospodarstvo. Znači mi smo zapravo diametarno suprotni u ovim e, mišljenjima. Te tu postoji ozbiljan demokratski problem. Europski semestar se više od nacionalnih parlamenta oduzeo mogućnost da djeluje, na primjer, u područjima kao što je proračunska politika. A tu ne možemo imati kompromisa. Zahvaljujem na izvješću, ali svejedno tu nema kompromisa. Gospodin Najkaut za zelene. Hvala. E, mislim da ovo već jasno pokazuje našim nacionalnim kolegama kako je teško postići većinu u većinskom mišljenju u ovom domu, jer e, izvjestitelj kaže možda da je lako, ali vjerojatno nije kao što ste vidjeli, jer e, jasno je vidjeti da postoje E, dve linije po kojima ide ovo izvješće. Ima lijeva strana parlamenta koja je vrlo kritična o tome u kojem smjeru ide ekonomsko upravljanje. Do sada glavni cilj bio je uglavnom smanjivati, uglavnom troškove rada i fokusirati se samo na problem javnog duga. Dok svi naravno shvaćaju da postoji golemi problem sa privatnim dugom, znači moramo imati izbalansirani pristup. I drugo, s fokusiranjem samo na smanjenje troškova rada, ja bih rekao da to je nesocijalni pristup, ovaj pristup štednje koje je zauzela Europa i nadam se da sada većina u parlamentu polako počne shvaćati da to nije rješenje. Ali moramo utvrditi većinu, eh, a mi imamo ovu raspodijeljenu na lijevo i desno krilo. A druga stvar je kako mišljenje o tome koliko je važno ekonomsko upravljanje i treba li nam više obvezujuće ili manje obvezujući okvir za to. I sada, ne znam, evo kolega iz Finske koji ne znam je on pravi finac, istinski finac ili koje vrste finac sada, ali u svakom slučaju E, Europa je sve super, euro područje, sve, ali ništa nećemo koordinirati. Onda recite samo ne želimo euro. Neki u klubu kažu da ili ne, što pokazuje da su i oni po tome podijeljeni. Ali većina kuće, većina doma je za jaki ekonomsko upravljanje, ali ako želite ja, veliku e, i snažnu većinu, morate imati nekoga i na ljevoj strani. Sad smo mi zapravo u ovim raspravama gdje pokušavamo izbalansirati izvješće. Mislim, ne krivim ja Filipa, on je liberal, on ima ovu svoju liberalnu tendenciju od koje kreće. Pa je krenuo sa izvješćem koji kaže, pa gospodarstvo je dobro, mi smo na putu oporavka. Pa ja, evo, mislim da smo u pregovorima već zaključili da je to preoptimistično uzavsi u obzir nedavni razvoj, pa to treba prilagoditi. Osim toga izvješća se previše fokusira na to da će glavna rješenja doći od privatnih investitora, a mi jasno znamo, ako pogledate kako izgleda povijest, smanjenje investicija uvijek ide i na javnoj i na privatnoj strani i također znamo da su i javne investicije važne. Znači ne želimo mi sada ući u ovu načelnu raspravu privatne ili javne investicije, jer trebaju nam jedne i druge i to treba bolje odraziti i u izvješću. Ali siguran sam da sada dobro idu pregovori sa izvjestiteljem i obzirom da on treba i ovu većinu za, za ekonomsko upravljanje i okvir, pa sam siguran da on to može i sam <laughs> izračunati i obračunati. Dakle, još jedna važna stvar. Kao što sam rekao, Trenutni problem je sada e, da je problem bio do sada fokus samo na ekonomskom upravljanju, a e, treba smanjivati troškove rada. I trebamo gledati, ali balans uključuje i kapitalne troškove i učinkovitost resursa kako bismo imali dobro učinkovito ekonomsko upravljanje. kao zaključak. I mi želimo više e, preporuka po zemljama o izbjegavanju poreza. To je jedno važno područje u ekonomskom upravljanju. Vidim neke nizozemske kolege ovdje. E, vrijeme je da nizozemskoj se kaže da oni trebaju e, prilagoditi svoje agresivno porezno planiranje i, svjesni, znam da su i mnogi toga svjesni. Hvala. Hvala vas, e, FDD. Ne znam je li to izvjestitelj u sjeni ili ne. Ali, evo, na kraju, gospodin Oflin. Imam nekoliko nedoumica u vezi sa tekstom, a to je da se kaže da je oporavak na putu kada ga nema, no ono što je ovdje glavno i o čemu se već govorilo u raspravi jest da vlade trebaju primjenjivati reforme koje dirkiraju europske institucije, a odgovaraju nacionalnim parlamentima. Od gospodina Dragea smo čuli da postoji potreba jedinstvene politike eurozoni za sve, od tržišta rada sve do reforme obrazovanja i to ističe zapravo potrebu da jedna e, valuta traži jedinstvenu zemlju, jedinstvenu vladu, a mi smo zapravo tu na pola puta. Dakle, hoćemo li ukinuti zemlje kao političke entitete ili hoćemo li ukinuti e, valutu kako bismo maksimizirali izglede za rast? Ne postoji zapravo demokratski legitimitet e, za ukidanje nacionalnih vlada zato jer se tu najviše prepoznaju državljani te nacije. Dakle, e, put je jasan, ali težak. Euro treba ukinuti i treba vratiti zemljama mogućnost da E, zadaju kamatne stope i također e, da imaju flotante kamatne stope kako bi zaštitile svoje gospodarske djelatnosti u slabim dijelovima zone. Ukidanje eura neće biti jednostavno, ali ako se to ne učini, onda ćemo ostati ovdje zaglavljeni u ovoj situaciji. Ja to govorim kao netko koji je prije promatrao situaciju izvan eurozone. Osim toga, e, naše će dionice, ako to ne učinimo, s vremenom isto tako izgubiti vrijednost. Hvala. Počinjemo sa izlaganjima iz nacionalnih parlamenta. Daću riječ e, dvijema kolegama iz nacionalnih parlamenta i dvijema kolegama iz Europskog parlamenta. Prvi govornik je Hubert Fuchs iz e, Nacionalnog vijeća Austrije. Hvala. Hvala odboru Ekon eh, na tome što su pozvali predstavnike nacionalnih parlamenta na ovu raspravu. U Austriji poduzimamo eh, dodatne korake za usvajanje proračuna i kako bismo uskladili ga sa zahtjevima eh, europskog semestra. Vlada je u svoj radni program ugradila evaluaciju mm, nedavnog e, zakona o proračunu i reforme istoga. Jedna od glavnih tema je podnošenje predloga za bolje usklađivanje nacionalnih proračunskih postupaka sa zahtjevima europskog semestra. To može uključiti također i e, značajno sudjelovanje Austrijskog parlamenta u izradi programa stabilizacije, u izradi programa nacionalnih reforma i također u nacrte proračuna, ali također i moguće sudjelovanje u raspravi o usvajanju preporuka i o njihovoj provedbi. Odbor za proračun je e, zamolio Ured za parlamentarna povjerenstva da izrazi svoje mišljenje o tome što parlament treba učiniti. Imamo čitav niz instrumenata za bolje sudjelovanje nacionalnih parlamenta, kao što je recimo mogućnost pozivanja Europske komisije da prokomentira ocjenu nacionalnih proračuna i to treba istražiti u budućnosti. Hvala. Hvala. Sljedeći Sljedeća ima riječ eh, Katalin Sobor iz eh, Mađarske nacionalne skupštine. Hvala. Hvala vam na ovome pozivu. Ovaj eh, sastanak predstavlja doista važan događaj za nas, naročito u okviru europskog semestra koji uživa prioritet u našem parlamentu. Strategija 2020. i također e, njezina provedba je bila predmetom rasprave u našem parlamentu i u povjerenstvu za europske poslove. Prošle godine smo e, prvi puta izradili jednu jednostraničnu evaluaciju za e, svaku zemlju članicu, odnosno to su bili sažeci nacionalnih preporuka po zemljama i također smo raspravili o provedbi tih preporuka po zemljama. Mi smo razmotrili pozorno te prve poruke i one se za Mađarsku ponavljaju iz godine u godinu, što znači da nam treba više vremena za provedbu istih. Vlada se slaže sa nekim preporukama, ali sa nekim ne, a to su naročito preporuke koje se odnose na oporezivanje. Porez je e, predmet u nacionalnoj domeni i naravno mađarska vlada se nije sa tim preporukama složila. No, ove godine Europska komisija je također usvojila, e, odnosno prihvatila program javnih radova koji su nam potrebni u Mađarskoj. Također želim naglasiti da e, su u Mađarskoj poboljšani uvjeti zapošljavanja žena, naročito kada je riječ o majkama koje se nakon e, porodiljni dopusta vraćaju na radna mjesta i na radno tržište. Također smo uveli mjere za održavanje fiskalne discipline i e, postizanje rasta koje su provedene u posljednjih nekoliko mjeseci i to smo um, popratili i provedbom e, Europske strategije 2020. Još jedan značajan problem je aktivno sudjelovanje zemalja članica. Mi imamo isključivo pravo usvajanja nacionalnih proračuna. Hvala vam lijepa na pozornosti. Thank you. Now we go to the... Hvala. Prelazimo sada na zastupnike Europskog parlamenta Ivana Maletić. Ima riječ. Pozdravljam sve kolege iz nacionalnih parlamenta, kolege ovdje u Europskom parlamentu pa evo mi već e, dosta vremena raspravljamo o e, specifičnim preporukama za države članice e, posebno o provedbi preporuka i tu zaista uloga nacionalnih parlamenata može biti značajna jer zašto bi samo europska komisija dolazila u nadzor u države članice provedbe preporuka puno više i, puno kvalitetnije bi bilo kada bi se naravno i nacionalni parlamenti u to uključili zato što je cilj samoj vladi i državi da provodi potrebne reforme i da se mijenja e, i postiže rast i razvoj. E, ono što bi posebno pozdravila u izvješću, a naravno zahvaljujem izvjestitelju na zaista jako dobrom izvješću, E, zahvalila bi i gospođi Danuti Hubner koja je svojim amandmanima e, ukazala na važnost povezivanja ekonomske politike sa kohezijskom politikom i na važnost korištenja kohezijskih fondova e, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova u financiranju ekonomskih politika odnosno reformi koje se predlažu kroz preporuke državama članicama članicama i to zaista onda kohezijsku politiku čini manje investicijskom a više razvojnom i to je ono što želimo zajedno postići u ovoj perspektivi. two thousand and fourteen i još za kraj ono što je meni posebno važno a mislim i mnogim drugim kolegama glavni sastojci rasta svi se slažemo oko toga su strukturne reforme fiskalna konsolidacija i investicije E, ono što se često događa u državama članicama je da e, kroz fiskalnu konsolidaciju režu pokretače rasta i u biti e, usporavaju korištenje i europskih fondova a isto tako i investicija pa čak i provedbu strukturnih reformi. zbog toga bi trebali ipak državama i vladama dati toliko fleksibilnosti da ako imaju dobar plan strukturnih reformi dobar plan investicija i korištenja europskih fondova i, pokazuju da ga znaju provoditi da se onda to razdoblje tražene fiskalne konsolidacije produži a ne da se inzistira u dvije godine velika fiskalna prilagodba koja ih onemogućava u provedbi reformi i investicija. hvala. Thank you. Ferreira. Hvala, Elisa Ferreira ima riječ. Hvala, govorit ću je na engleskom jeziku da me bolje razumijete. želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom, izvrsno odrađenom poslu. Želim eh, također eh, pozdraviti predstavnike nacionalnih parlamenta zato jer eh, mislim da ovdje razmatramo doista važno pitanje. Naime, europski semestar podrazumijeva povećanje intruzivnih ovlasti europskih institucija i upletanje u nacionalne proračune i proračunske planove zemalja članica, tako da mislim da mi trebamo biti svjesni što to znači i kakve to posljedice ima. Kada je riječ o konkretnim pitanjima, tu postoje neki elementi koje smatramo pozitivnima, recimo poziv na suzbijanje e, poreznih prijevara i utaje, također E, poziv na e, provođenje strategije za 2020. godinu, no mislim da konačan ishod ovog izvješća, kada je riječ o našem klubu, će ovisiti o tome e, hoće li se potvrditi strategija koja je primijenjena ili hoće li trebati i uključiti ovdje potrebu za prilagodbom takve politike, a to će sve ovisiti o ishodu i kompromisa i pregovora. Mi smatramo da primjerice ako konačan ishod e, bude e, predvidio također i potvrđivanje sadašnje agende i e, osjenu oporavka, to zapravo nije poželjan ishod prema našem mišljenju. Nedavni događaji potvrđuju da eurozona raste sa napredovanjem od 0,8%, a to također ukazuje na činjenicu da sadašnji uvjeti na tržištu ne daju prostora sadašnjoj monetarnoj politici tako da se uvode dodatni instrumenti. Također, strukturne reforme su iskorištene kao jedan opći pojam za sve, ali to se u konkretnoj situaciji pretočilo u vrlo recesivan program koji je bio e, prejak i prebrz i to je dovelo do stagnacije gospodarstva sa mnogim unutarnjim neravnotežama što je dovelo do sprječavanja i potrošnje i ulaganja. Dakle, treba to izmijeniti i treba se uskladiti sa E, preporukama po zemljama što iziskuje s druge strane da se razmotri i pitanje kvalitete tih preporuka i da se o tome raspravi. Naravno, e, ne možemo prihvatiti prijedloge, odnosno navode da javna ulaganja nisu dobra, da privatna jesu. Tu postoje i dobri elementi u jednima i drugima. Osim toga, privatna ulaganja nisu uvijek dala najbolje rezultate jer su dosta izložena riziku. I također smanjenje plaća bez ulaganja je zapravo put u propasti i to nije odgovarajuće rješenje za europsko tržište u globaliziranom svijetu. Dakle, tu smo razmotrili u našim raspravama dosta tih problema i vidjet ćemo kako će teći pregovori između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni do konačnog glasovanja. No, e, hvala vam na ovoj prilici da to rasvijetlimo. Hvala vam. Hvala Eliza. Sada dajemo riječ nacionalnim parlamentima. Sljedeća ima riječ Birute Versajte iz parlamenta Litve. Hvala. E, želim zahvaliti na ovoj raspravi i na e, vrlo konkretnim preporukama za zemlje. Moram reći da je Litva među prvih deset zemalja koje nemaju makroekonomske neravnoteže. No ako upitate naše građane jesu li zadovoljni životom u Litvi, prije ćete govoriti ne, nego da. Želim pozvati izvjestitelja da razmotri opet pitanje rasta nejednakosti u globalnom gospodarstvu, a naročito u Europskoj uniji. Jaz između bogatih i siromašnih je najveći od drugog svjetskog rata. Također postoji problem porasta siromaštva i među radnim stanovništvom. Dakle, želim skrenuti pozornosti izvjestitelja i komisije na e, pitanje pravičnijeg oporezivanja i reformi poreznog sustava koji ide u tom pravcu. I, također želim skrenuti pozornost na pitanje utaje poreza, jer ako želimo demokraciju, ako ne želimo jačanje krajnje desnice i također populističkih snaga u Europi, trebamo se pozabaviti ovim problemom. Naravno, Neke reforme treba e, možda odgoditi zbog e, krize između Rusije i Ukrajine, jer se prognozira pad BDP-a u e, Litvi zbog embarga na poljoprivredne proizvode. I na kraju želim se osvrnuti na pitanje sigurnosti opskrbe energijom. Naravno, Litva mnogo poduzima u smislu prekogranične povezanosti. Imat ćemo e, ukapljeni prirodni plin do kraja ove godine. A također želimo pozvati naše kolege u Latviji i također Europsku komisiju da omoguće izgradnju cjevoda za LNG u Čeklicu. I također kada je riječ o um, mrežama električne energije, Litva je mnogo učinila s obzirom na povezivanje Poljske i Litve u mreži LipoLink, ali postoje još neke e, nedoumice u vezi sa obavljanjem radova na poljskoj strani. Dakle, još jednom zahvaljujem na ovoj raspravi, na ovom prostoru koji ste nam e, posvetili i također zahvaljujem na vašim odgovorima unaprijed. Hvala. Sljedeći govornik je iz Doma zastupnika e, Nizozemske, Anuska Schucht. Hvala. Gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti vama i odboru EKON eh, na tome što ste organizirali ovu razmjenu mišljenja. Evo, da odgovorim na pitanja koja stoje u pozivu. Koja je najbolja praksa u Nizozemskoj? To je naša filozofija da parlamentarna povjerenstva trebaju biti nadležna za europske politike koje su u njihovoj domeni. Kada je riječ e, o preporukama po zemljama za nizozemsku, o proračunu, javnom zdravstvu, o mirovinama i e, tržištu, o tome raspravljaju nadležna parlamentarna povjerenstva i e, o tome raspravljaju više nego Europsko povjerenstvo. Također, javna rasprava o nacionalnom programu reforma i stabilizacije održana je prije nego što je naša vlada podnijela te programe Briselu kako bismo mogli prilagoditi iste. Također, nakon osvajanja predloga parlamenta, vlada e, primjenjuje u okviru proračuna preporuke Europske komisije. Također želim reći nekoliko riječi o našim planovima za 2015. godinu. U protekle dvije e, godine mi smo poduzeli značajne e, mjere štednje što je omogućilo smanjenje e, e, duga u BDP od 4,5% 2011. godine na 2,8% 2014. godine i još uvijek provodimo daljne reforme. E, na sreću, naše gospodarstvo se pomalo oporavlja od, e, od recesije. Primjerice, smanjeni su troškovi javnog zdravstva time što se decentralizirala provedba na razinu općina i također te su reforme u skladu sa preporukama po zemljama, a kada je riječ o dugoročnom čimbeniku stabilnosti koji je pokazatelj Europske komisije, to je opet u plusu. U Nizozemskoj više nismo u postupku e, proračunskog viška, e, deficitnog viška. Hvala. Hvala. Sada ponovno dajem riječ zastupnicima Europskog parlamenta. Sljedeći Sljedeća ima riječ Ildiko Galpelc iz Pučana. Hvala. Dopustite mi da pozdravim predstavnike e, nacionalnih parlamenta. Mislim da je od ogromne važnosti održavati ovakve sastanke kako bismo razmotrili ove teme. I želim se osvrnuti na dvije stvari. U prvom dijelu svog izlaganja uputit ću jedno pitanje Europskoj komisiji, a u drugom dijelu ću prokomentirati izvješće. Mnogi kolege su spomenuli probleme u vezi sa provedbom preporuka po zemljama i također su istaknuli da riječ preporuka sama po sebi znači da treba postojati suradnja između dvaju uključenih strana naravno preporuke ako su dovoljno ambiciozne i korisne za zemlje članice, onda su i pohvalne. No, međutim, tu se ide u jednom smjeru koji je meni neprihvatljiv, odnosno nikad se ne smije misliti da je preporuka obvezujuća i da treba nametati sankcije onima koji ne, pre, ne provode te preporuke. Na taj način nikad nećemo ostvariti učinkovitost, dakle treba izmijeniti metodologiju. Kada je riječ o izvješću, želim čestitati izvjestitelju. Struktura je savršena, no ja sam uložila čitav niz amandmana jer daje neki nedostaci u izvješću. Slažem se s kolegama koji kažu da još treba mnogo učiniti i da ovaj gospodarski rast nije dovoljno uvjerljiv. Stoga, se u svojim amandmanima osredotočujem na e, našu snagu, na e, fleksibilnost, a posebice na našu snagu koju ne koristimo, a to je snaga unutarnjeg tržišta. Dakle, trebamo ojačati taj stup unutarnje tržište i u tom smislu sam i uložila svoje prijedloge, odnosno amandmane. Mislim da ako jedino ako ojačamo e, unutarnje tržište onda možemo ojačati i naše gospodarstvo i također poslovanje malih i srednjih poduzeća. To stalno ponavljamo već čitav niz godina, a mala i srednja poduzeća se i dalje suočavaju sa ogromnim problemima, naročito financijske prirode, nemaju pristupa kreditiranju. Kada je riječ e, o rastu zapošljavanju i socijalnoj integraciji, Tome bi se moglo pomoći također e, ako pomognemo poslovanju malih i srednjih poduzeća. Dakle, u ovo izvješće bi trebalo uključiti jedan strukturirani financijski program ili danje mjere kojima bismo mogli pomoći malim i srednjim poduzećima. Također sam se u amandmanima osredotočila na e, porez. Neki kolege su to već spomenuli i istaknuli su da je e, oporezivanje pitanje u nacionalnoj nadležnosti, s time se slažem. Međutim, dopustite mi da e, dodam, i to sam stavila i u jedno od svojih izvješća, o, e, porezu, dakle kada je riječ o utaji poreza i također o sopio e, stopi oporezivanja, o tome nam treba više informacija. Hvala. je Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također pozdravljam kolege iz nacionalnih parlamenta. Zahvaljujem kolegi Bakeru na izvješću. Slažemo se sa mnogim aspektima toga izvješća, ali isto tako se ne slažemo sa nekim dijelovima izvješća. Govorite o tome da su privatna ulaganja bolja za rast od javnih i da postoji veći interes za privatnim ulaganjima. Ja mogu navesti čitav niz privatnih ulaganja koji govore suprotno od toga što vi tvrdite. E, u Velikoj Britaniji je to dovelo i do nekih nesreća i povećanja cijena. Zatim isto tako kriza e, pokazuje da ukoliko se stvari ne stave pod kontrolu da mogu dovesti do problema. E, Caterpillar i neke druge tvrtke iz moje zemlje također nisu najbolji primjeri za to. E, zatim izvješće sudad iz Madrida i tako dalje. Smatram da treba postići pravu ravnotežu između javnih i privatnih ulaganja i htio bih naglasiti da javna ulaganja kao što su izgradnja autocesta i tako dalje, da bez njih bi e, privatna ulaganja bila mnogo manje učinkovita. Ja mislim da se vi izravno bavite tim problemom jer da je e, flamanska, flamanska zajednica odlučila financirati ring i smatram da je to vrlo dobro i prema tome smatram da treba e, staviti naglasak i na javna ulaganja, to su stvarna ulaganja, e, to nije samo bacanje novca kroz prozor i smatram da bi trebalo razmotriti taj amandman. Hvala. Hvala, gospodin Linčer. E, predsjednik odbora za financije Irskog parlamenta. Thank you. My uh, Ispričavam se i želim zahvaliti svim zastupnicima i prilici koju smo dobili da razgovaramo o procesu europskog semestra. Kao što znate, ovo je po prvi puta da Irska u potpunosti sudjeluje u europskom semestru i to je zahvaljujući dovršavanja E, programa ekonomske prilagodbe. E, Irska je ispunila sve uvjete i vratila se na tržišta kapitala u 12. mjesecu 2013. Najnoviji podaci o gospodarstvu objavljeni prošli tjedan vrlo su ohrabrujući. Ministarstvo financija je revidiralo projekciju BDP-a e, za 5,4%. Mi smo premašili e, cilj od 3% deficita BDP-a 2013. Nakon što postignemo ove ciljeve, okrenut ćemo se srednjeročnim e, ciljevima u proračunu. Premda se to ne odražava u izvješću, nacionalni parlament se aktivno angažira u procesu europskog semestra kroz e, tako da su se naši odbori sastali sa odgovarajućim sugovornicima i prije predlaganja Komisiji nacionalnog programa što se tiče e, konkretnih preporuka i nacionalni odbori u nacionalnom parlamentu su raspravljali o tome. E, ministar financija je bio na odboru za financije, ministar za europske poslove bio na odboru za europske poslove i ministar za inovacije također bio na odboru za e, inovacije. E, dakle, bili su e, razgovori na odborima sa brojnim dionicima, e, na odboru za financije i zatražili smo od njih da uzmu u obzir preporuke dane Irskoj prije nego što izrade vlastite proračunske projekcije. Na tim sastancima su zastupnici imali priliku raspraviti ove preporuke, kako ih provesti i koji će oni učinak imati na razne ekonomske sektore. E, mi i dalje radimo na tome i mnogi parlamentarni odbori prate e, pripremu e, nacionalnih planova sa nadležnim ministarstvima. Očito je u slučaju iske da ove preporuke za našu zemlju služe kao instrument kako bi se ocijenilo stanje gospodarstva i kako bi parlament mogao ocijeniti rad vlade. Međutim, htio bih reći sljedeće. E, što se tiče vremenskih rokova od objave tih preporuka i prilagodbe, odnosno usvajanja u Europskom vijeću i e, odboru za financijska pitanja, e, Dakle, tu je problem s tim vremenskim rokovima. Možda bi bilo dobro da se da više vremena parlamentima da analiziraju ove preporuke. Prethodne analize ovoga semestar dovele su do toga da su se produžili rokovi e, kako bi se, ja smatram naprosto da bi trebalo produžiti te rokove i mislim da bi to također bila prigoda za Europski parlament i nacionalne parlamente kako bi raspravljali o tim preporukama u odgovarajućim e, trenucima, ključnim trenucima u tom procesu. I zaključno, sve u svemu preporuke za pojedine zemlje su jedan praktični i relevantni instrument za naše gospodarstvo. E, obveza da, se, da budemo ispod razine 3% deficita, vrlo je važan cilj i to će povećati povjerenje i održivost. Međutim, e, fiskalnu konsolidaciju mora pratiti i želim inzistirati na tome u jednakoj mjeri E, ih moraju pratiti produktivna ulaganja. Moramo se zapitati koja je svrha europskog semestra. To je praktično pitanje. To pitanje se također odnosi na koncept odgovornosti i demokratske legitimnosti. Ja bih volio da se ove preporuke bave kapitalnim ulaganjima, dugoročnim ulaganjima, korisnima za sve europske građane. Međutim, u svemu tome je bitno da postoji nekakva društvena dividenda mi moramo imati konkretne preporuke za Europsku uniju, ne samo za pojedine države članice. E, u ovom trenutku kada izlazimo iz krize, Europski program ne odnosi se samo na bilance, nego i da se razvije europski projekt koji je počeo 40. godina prošlog stoljeća. Prema tome postoje neke slabosti u ovom modelu europskog semestra, međutim može se iznijeti e, argument da su preporuke usmjerene na pojedine države članice. Ispričavam se. Thank you very much. Hvala. Hvala, imamo preporuke za eurozonu, ali ne za Europsku uniju. Eduardo Cabrita. Sada na riječ predsjednik odbora za proračun i financije e, parlamenta iz Portugala. Hvala. Mi smatramo da je vrlo dobro da su nacionalni parlamenti dobili ovu priliku da sudjeluju e, u razgovoru sa e, odborom Europskog parlamenta o europskom semestru. U kontekstu europske krize vidjeli smo da ekonomske politike nisu bile koordinirane. Isto tako je postojao demokratski deficit, tako da nije postojala legitimnost za suzbijanje krize. Upravo zato je europski semestar u početnom razdoblju primjene krenuo pravim smjerom i cilj je bio uspostaviti tješnje veze među gospodarskim politikama diljem Europe i uključivanje izabranih predstavnika europskih građana u čitav proces. Moramo voditi računa o tome koje su granice u, tom, u tim naporima koordinacije. Kako to da je u Europi na pomolu deflacija, da je stopa gospodarskog da je inflacija gotovo 0% i da proračunska konsolidacija u velikom broju zemalja ne ide u prilog gospodarskom rastu. Portugal je dobar primjer toga. Portugal je upravo izišao iz tri godine e, politika prilagodbe pod nadzorom trojke. Naš javni dug se povećao u odnosu na e, BDP. Tri godine smo već u recesiji i neki e, strateški sektori e, našeg gospodarstva su se našli na udaru. Izgubili smo sposobnost i ti sektori su izgubili sposobnost da pomogu zemlji u daljem razvoju. Prema tome, Portugal možda nije toliko sklon primjeni nekih preporuka koje su iznesene pojedinim državama članicama. Vaš odbor je na početku, na, samom početku ovog parlamentarnog saziva mora se pozabaviti e, radom trojke, mora to istražiti i vidjeti na koji način se bolje mogu koordinirati politike i vršiti nadzor nad nacionalnim politikama. Moramo e, pronaći odgovarajuće oblik koordinacije koji bi omogućio da fiskalni pakt bude sukladan e, zahtjevom gospodarskog rasta i moramo uspostaviti uvjete koji će omogućiti poticanje zapošljavanja. Također se moramo boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza. E, moramo spriječiti stvaranje poreznih, odnosno postanje poreznih oaza u Europi što omogućuje e, izbjegavanje plaćanja poreza na dobit premještanjem e, e, sjedišta poduzeća u druge zemlje. Moramo isto tako pružiti odgoreće jamstva našim građanima. Trebamo razmišljati na fleksibilan način kada je riječ e, o proračunskoj politici u koordinaciji naših politika i to za dobrobit europske budućnosti i kako bi europski građani imali povjerenje u Europsku uniju i portugalski parlament je spreman na tome sudjelovati. U redu sada ima kolega Bent Luke riječ. Hvala, ja ću govoriti na njemačkom. U ovom trenutku želim pozdraviti kolege iz njemačkog parlamenta na ovoj važnoj raspravi. E, međutim, nažalost ih nema. Ja bih volio da ih mogu pozdraviti, ali nisu tu. Mislim da je to šteta. To je pomalo i uvredljivo za ovaj odbor. Europski semestar je vrlo važan instrument kojim se pokušavaju iznijeti preporuke o, kojem, o kojima države članice trebaju povesti računa. Bilo bi zanimljivo čuti i njihovu stranu i vidjeti što oni misle o tim naporima. Njemačka savezna vlada ne poduzima nikakve napore da primjeni e, te preporuke. Imamo preporuku koja ide u smjeru reforme poreznog sustava, e, znači porezne osnovice, pojednostavljivanje čitavog sustava. To je jedna od preporuka koja je iznesena, međutim Ništa se ne događa u tom smjeru, nema nikakvih zakona u e, parlamentarnoj proceduri. Također trebamo raditi na izmjeni mirovinskog sustava jer se su previsoki doprinosi. Međutim, čini se da njemačka vlada niti o tome ne vodi računa. Ono što mi tražimo je potpuno suprotno od aktivnosti koje poduzima njemačka vlada. Drugi i treći stup trebalo bi osnažiti, međutim njemačka vlada ne radi ni na tome. I moram vrlo otvoreno reći da nema nikakvog smisla nastojati e, dobiti povratna ulaganja ako Europska središnja banka spušta kamatne stope tako nisko. Nažalost, evo, nisu tu. Možemo se kritički osvrnuti na činjenicu da bi ove preporuke trebalo ispitati u smislu sadržaja možda bi se trebali sniziti porezi u Njemačkoj, iznesena je taj prijedlog. Međutim, dakle, trebalo bi neke stvari financirati iz poreza na dohodak. To bi značilo da nam trebaju veći porezi. E, tako da je teško koristiti ovaj argument. Preporuke Europskom parlamentu treba provjeriti kako bi, bile, kako bi sve te preporuke bile dosljedne. Hübner. Sada riječ ima Danuta Hubner. Hvala predsjedatelju. Ja bih htjela izniti nekoliko komentara u kontekstu amandmana koje sam predložila s nekolicinom kolega. Ivana Maletić je već govorila o tome. Vjerojatno se sjećate kada smo pregovarali kao parlament E, kohezijsku politiku od 2014. do 2020. da smo uveli jedan sustav, odnosno mjere kojima se povezuju e, Europski strukturni i investicijski fond sa e, zdravim ekonomskim upravljanjem i europskim semestrom. To je posljedica rasprava koje smo vodili u ovom domu E, gdje je bilo riječ o tome kako se mogu učinkovitije koristiti europski strukturni investicijski fondovi, a kako bi se e, podržale strukturne reforme i ulaganja koja su nam potrebna e, da bismo izišli iz krize. Tu je i provedba preporuka pojedinim zemljama. dakle, to je pitanje koje se već neko vrijeme pojavljuje, upravo zato je došlo i do izmjena propisa. Dakle, što se tiče veze između fondova i evropskog semestra, tijekom čitavog životnog ciklusa kohezijske politike, počeši od eksante ocjena do e, partnerskih e, sporazuma i operativnih programa, tu smo također uveli mogućnost izmjene operativnih programa nakon objave e, preporuka zemljama, ako je u slučaju potrebe. Na početku nove financijske perspektive pravi je trenutak da se pobrinemo da ta e, veza koja je utvrđena uredbom uistinu zaživi, da je komisija države članice i koriste kako bismo dobili potporu ne samo za javna ulaganja, jer e, strukturni fondovi također mogu olakšati ili mogu privući e, privatna ulaganja u sustav. Vjerujem da bi to trebalo ove godine e, dodati e, preporukama e, pojedinim zemljama i u mišljenju parlamenta o europskom semestru. Hvala Danuta. Georges Kilžine iz Belgijskog parlamenta sada ima riječ. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem na pozivu. Smatram da je dijalog e, između nacionalnih parlamenata i institucija Europske unije, naročito Europskog parlamenta, je nužan. Međutim, trebalo bi ga intenzivirati. Dvije minute koliko imamo vremena e, nisu dovoljne kako bi se riješio sukob legitimnosti između preporuka komisije i autonomnosti država članica i njihovog političkih odluka. Ja vjerujem u Europu, međutim htio bih da ovaj dijalog omogući prilagodbu u oba smjera kako bi i nacionalni parlamenti mogli e, imati e, više upliva u e, odnosu na preporuke koje komisija daje državama članicama. Dakle, to je jedan proces, naravno, napredak je već što govorimo. E, što se tiče suštinskih pitanja, glavna kritika odnosi se na e, dinamiku povratka u proračunsku ravnotežu i posljedice koje to ima između ostalog na funkcioniranje naših gospodarstava. Dakle, kako sanirati javne financije, e, a da se pritom ne uguši gospodarska djelatnost, kako e, očuvati politike ulaganja u državama članicama koje bi trebale omogućiti da se u budućnosti stvore nova radna mjesta, kako očuvati e, socijalna ulaganja koja omogućuju stabilnost u državama članicama i domaću potražnju, potrošnju. Posljedice preporuka koje Europa daje na našu državu, dakle u Belgiji, u belgijskim regijama, vrlo često dovodi do smanjenja ulaganja, do e, proračunskih e, ograničenja e, koje dovode do toga da se da građani gube povjerenje, uključujući i povjerenje u europske institucije. Što se tiče preporuka u ovom izvješću, htio bih staviti naglasak na tri aspekta čini mi se da nisu dovoljno prisutni tu. Kao prvo, e, to je pitanje energetike, dakle energetske učinkovitosti i potrebe za e, autonomijom, e, neovisnošću u Europi što je potrebno u geostrateškom smislu. Vidimo to i u odnosima s Rusijom i neki drugi kolege su o tome govorili, ali to je bitno i, i u ekonomskom smislu. Ne možemo danas odvojiti energetsko pitanje od proračuna. E, to su pitanja koja bi trebala biti mnogo više prisutna u ovim preporukama. Drugo e, je socijalni, socijalna dimenzija. Smatram da e, rezovi odnosno smanjenje troška rada pod svaku cijenu nije dobro. Trebamo nastojati konvergirati socijalnu politiku u Europskoj uniji i isto tako treba raditi na tome da se na detaširanju radnika Dakle, bilo je nekih kritika e, u smjeru protekcionizma, međutim e, ne možemo ići na štetu nekih građana, jer u protivnom ćemo naći na nerazumijevanje radnika. Dakle, trebamo tražiti e, oblike gospodarstva koji će dati prednost malim i srednjim poduzećima. I treće, volio bih da komisija bude jednako stroga prema financijskom sektoru kao što je prema državama članicama u području reformi. Treba ići mnogo dalje, treba osnažiti e, solidnost bankarskog sustava, a isto tako usmjeriti ga prema realnom sektoru. Dakle, prema poduzećima, a ne spekulaciji. Treba poboljšati transparentnost, to je istinu ključno u borbi protiv e, fiskalnih prijevara. Financijski sektor mora isto tako moći dati veći doprinos kako bismo se vratili, e, kako bi se javne financije ponovno pronašle ravnotežu. E, govori se o e, porezu na financijske transakcije, to je već dugo na programu. Dakle, ova tri aspekta koja sam spomenuo trebali bi biti mnogo prisutniji u završnom izvješću, prema našem mišljenju. Gabriele Hvala, Gabriele Tamando, predsjednica odbora za proračun u Austrijskom parlamentu. Mikro. E, Zahvaljujem, ja ću govoriti njemački. Hvala na inicijativi na kojoj danas možemo ovdje sudjelovati u ovoj razmeni mišljenja. Mi se u Austrijskom parlamentu bavimo već e, preporukama za pojedine zemlje i također i u Austriji već e, smo uspostavili fiskalno vijeće od e, studenog 2013. i to vijeće pazi na to da li mi poštujemo fiskalne propise Europske unije. Dakle, ovo fiskalno vijeće svake godine daje svoje izvješće i prošli tjedan smo u odboru za proračun imali raspravu upravo o tome, dakle to se vodi javno. I e, dakle ako mi kao nacionalna parlamentarci se želimo smatrati ozbiljnima, onda znamo da tu i neke preporuke Europske komisije postoje, a da zapravo znamo da tu postoje neka slaba mjesta, na primjer kod reforma mirovinskog sustava ili na primjer gdje e, se e, što se tiče prevelikog poreznog opterećenja na rad. E, još smo 2013. godine u jeseni imali izbor za nacionalno vijeće. U našem programu smo također donijeli određene mjere E, u kojem smo, e, e, smo redovnu dob za umirovljenje primjestili na AP za muškarce za 65, a na žene za 60, a preporuka Europske komisije je upravo išla u tom smjeru da se E, treba harmonizirati e, dob za umirovljenje za muškarce i žene. Međutim, kod nas je to vrlo kontroverzno političko pitanje, e, upravo ovo um, doba za umirovljenje. A osim toga moramo još reći da i tržište rada mora biti sposobno prihvatiti to kako bi starije žene, na primjer, moglo dati zaposlenje, znači ženama iznad 60 godina. Znači mi investiramo sada u aktivne mjere tržišta u proračunu za 2014. Imamo oko 300 milijuna za mjere, aktivne mjere tržišta jer nam je to doista važno. Ali iako imamo najnižu stopu nezaposlenosti, ipak i mi smo suočeni sa sve većim kvotama nezaposlenosti, nominalnim, e, znači otprilike od oko 400 tisuća nezaposlenih. Dakle, mi pokušavamo u svakom slučaju ne izgubiti cilj iz vida, da moramo konsolidirati proračun. Imamo jednu stručnu komisiju koju smo uspostavili kako bi se upravo preporuke komisije provele u djelo, znači od e, oterećenje, porezno oterećenje rada. Ali moramo također reći, neki od mojih kolega iz nacionalnih e, parlamenta i e, moje kolege iz nacionalnih pa, parlamenta, ali neki EU parlamentarci su također rekli da preporuke također imaju i političku dimenziju i da same zemlje članice također moraju same donositi svoje političke odluke. To je svakako jasno i to je nama također e, uvijek e, jedna stvar za raspravu. Međutim, dakle, u sve u svemu vjerujem da nacionalni parlamenti e, trebaju sudjelovati u europskom pa, semestru i to bolje sudjelovati i da bi trebala postojati recimo jedna korespondencija, znači E, recimo što se tiče preporuka e, za nacionalne vlade da se tu može stvari još bolje koordinirati. E, mi smo u svakom slučaju u Austriji se preko stranačkih klubova sporazumili da ćemo tu aktivno sudjelovati. Hvala. Hvala. Pa Marijas. Hvala. E, želim pozdraviti kolege iz nacionalnih parlamenta na ovom sastanku. I također želim naglasiti da nema zastupnika Grčkog parlamenta među nama. Kao što je rekao i gospodin Luke, nema niti zastupnika Njemačkog parlamenta a postoje neka obrazloženja koja se njih tiču izravno. E, njemački zastupnici mogu, zahvaljujući odlukama koje donose u parlamentu, ali isto tako i politici Angele Merkel i gospodina Šojbla, nametnuti svoju politiku čitavoj Evropskoj uniji što se tiče Grčke odluke koje se donose u grčkom parlamentu su posljedica nametnutog programa trojke. I njihova nazočnost ovdje samo bi potvrdila ono što smo već u više navrata rekli u Grčkoj i ono što sam ja ovdje ponovio kao zastupnik. Današnja gospodarska politika u Grčkoj e, je zapravo posljedica politike koju je nametnula trojka. Što se tiče ovog sustava preporuka, nema e, preporuka za Grčku e, u sklopu europskog semestra, zato što se kaže da će se provoditi preporuke koje su već donesene, koje su donijeli vjerovnici i koje su dovele do katastrofalne gospodarske situacije u mojoj zemlji. Što se tiče memoranduma, sukladno odgovoru komisije kolegama iz Sirize koji su postavili pitanje u tom smislu, dakle kada je riječ o tom memorandumu, on ne bi trebao voditi računa o povelji o ljudskim pravima. Prema tome, može se Grčkoj nametnuti memorandum, premda je to protivno samim e, temeljnim ugovorima i povelji ljudskim pravima. Evo, u takvoj se situaciji nalaze zemlje obuhvaćene programom prilagodbe. Dakle, s jedne strane imamo zemlje poput Njemačke i Francuske, koje nisu pod kontrolom, a onda imamo Grčku, Irsku i Portugal, zemlje koje su propatile zbog e, teških posljedica primjene memoranduma. Zbog ovih politike mjera štednje imamo iznimno visoku stopu nezaposlenosti u Grčkoj. 224 milijarde su dane u vidu zajma, a imamo 1,5 milijuna nezaposlenih u Grčkoj. Dakle, imam iznimno mnogo problema u sustavu E, isto tako je bilo gubitaka i u osiguranju i naša zemlja je izuzetno osiromašila i mi sada proživljavamo to zbog djelovanja trojke i zbog donošenja memoranduma. I taj e, čuveni europski semestar zapravo se u praksi ne provodi. Ono što se događa u praksi jest da se provode odluke Angele Merkel i gospodina Šojbla. Mislim da moramo stati na kraj to politici mjera štednje. Sljedeći govornik, e, Van Noer Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ne bih htjela ulaziti u samo izvješće. Kolega Filip de Bakar je odradio sjajan posao. E, htjela bih se obratiti zastupnicima nacionalnih parlamenta koji su ovdje nazočni. E, hvala što ste došli. Mislim da je bitno da imamo ovu razmjenu mišljenja i da razmjenimo isto tako i čujemo od vas e, dobru praksu. E, teme o kojima raspravljamo su tako važne da moramo nastaviti o njima raspravljati, moramo razgovarati o ispunjavanju odredbi pakta o rastu i stabilnosti, o ispunjavanju preporuka pojedinim zemljama. Zanimljivo je čuti kako se to provodi u pojedinim državama članicama. Kao što smo čuli od više kolega, nema zastupnika iz Grčke i Njemačke. Međutim, e, mislim da je još e, ozbiljnija činjenica da, ima još zemalja koje nisu ovdje zastupljene. E, kada sam e, bila na odboru Ekonu ima nacionalnog parlamenta, situacija je bila ista. Mnoge države nisu bile prisutne. I ne mogu zamisliti da zemlje koje nisu prisutne ne smatraju ove teme važnima. E, zar nemaju nikakve primjere dobre prakse koje nam mogu prenijeti? Sumnjam da je to slučaj. Dakle, moramo nešto poduzeti s tim u vezi. Prije sat vremena smo dobili jednu e, brošuru iz e, Uprave za odnose s Europskim parlamentom Riječ je o međuparlamentarnoj suradnji. Dakle, smatram da treba mnogo raditi na tome e, kako bi sljedeće godine više zemalja bilo zastupljeno. I zamolit ću zastupnike nacionalnih parlamenta da u vidu svojih, u, u svoj, da se raspitaju preko klubova zastupnika, kako to da kolege iz drugih zemalja nisu došli na ovaj sastanak i kako možemo povećati e, nazočnost sljedeće godine. Hvala. Stran Đurdović iz Hrvatskog parlamenta, predsjednik odbora za proračun. Gospodine predsjedavajući, pozdravljam nacrt izvješća i zaista je obuhvatio E, većinu onih segmenata koje nas u i nacionalnim parlamentima interesira. Potpuno uključenje nacionalnih parlamenata je e, svaki put o tome raspravljamo još jedan put dodatno potvrđujemo nužno potrebito i punom jačem obimu u kontaktima i analizama kako ne bi imali ono što imamo u ovome izvješću a to je vrlo, vrlo jedno loše stanje sa, koje kaže da samo 10% preporuka za pojedine zemlje u 2013. godini je potpuno provedeno, a primjećuje se da 45% preporuka za pojedine zemlje ostvareno ograničeno ili nikakav napredak. Dakle, e, neću reći da je ovo ključ suradnje, ali je ključ u biti svih odluka koje se donose i e, gospodarske i monetarne jer e, na ovaj način ni najbolje odluke i najbolje preporuke ako se ne provode ili očito dio preporuka i nije adekvatan onda ne možemo donijeti kvalitetne rezultate. Znači sve nakon toga je naravno nebitno ako nemamo implementaciju, a i ako same preporuke u životu, u provedbi u nacionalnim državama nisu adekvatne. Ono što u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo samo kratko, postupak prekomjernog deficita, treba imati osjećaj da je Hrvatska u recesiji ušla u Europsku uniju i tu je potrebna i određena senzibilnost, a posebno i prepoznavanje određenih sektora koji duže godina su u recesiji kao građevina gdje je potrebno i kroz ne samo preporuke nego kroz suradnju da se podigne jer time cijela Hrvatska bi išla naprijed. Hvala Hvala Zahvaljujem svim e, predstavnicima zemalja članica i zahvaljujem e, izvjestitelju na e, izvješću. Te osobno želim zahvaliti Marisu Matijesu koji je izvjestitelj u Sjeni u ime Guengela na podnošenju niza amandmana za koji mislim da će nam pomoći da napravimo dobar dokument. kolega je nedavno rekao da za ovaj balans između ljeve, ljevog i desnog krila u bavljanju svim ovim pitanjima. Međutim, tu postoji jedna načelna teškoća, a ona se odnosi na apsolutni demokratski deficit koji je u samom srcu ovog procesa. Naime, imamo niz e, predstavnika nacionalnih parlamenta koji su ovdje zastupljeni. Ja pitam se koliko E, njihovih e, glasača znade da su oni ovdje na ovom sastanku, pa čak i vjerojatno drugih kolege iz njihovih parlamenta koji ne znaju da se ovdje događa ovaj sastanak. Dakle, vjerujem da je ova realnost o razgovorima o rastu o kojem govorimo je potpuno kriva. Iako to ne znači da ja ne pozdravljam ekonomski rasta, posebno u onim zemljama koje su trpile E, uslijed znatnih recesija. Međutim, stvarnost je takva da u zemljama kao što je moja u Irskoj, oni koji su mm, bili na, u najgore poziciji na početku financijske krize su još gore u gore situaciji sada. Javne službe su još gore, velika većina građana sama osjeća da su u lošoj situaciji još, a mnoge regije E, u zemljama članicama kao u mojoj vlastitoj e, su neproporcionalno trpjeli pod mjerama koje su uvedene. I to se upravo vraćam ovdje na onaj demokratski deficit koji sam spomenuo na početku. Dakle, potičem nas i tražim nas sve da u odnosu na e, preporuke po zemljama učinimo nešto doista radikalno. Uvedimo jednu odredbu da nijedna preporuka za zemlje ne može se usvojiti od strane vlade ako ide protivno e, izbornim obećanjima za koje vlada je zabrana. Mislim da bismo onda ojačali našu raspravu. Jer ovdje se ne radi o tome jesu li ljudi odgovorni Europskom parlamentu ili nacionalnom parlamentu, nego E, ljudi su e, koji su odabrani od strane naroda moraju snositi odgovornost prema onima koji su ih izglasali, izabrali, znači građanima svojih zemalja članica drugim riječima. Stoga ja tražim da svi e, osiguramo da mjere koje su sada uspostavljene doista pružaju poticaj lokalnom gospodarstvu i omogućuju investicije i one koji su pod najgorim lošim učinkom uslijed mjera koje su uvedene i koje se još uvijek uvode e, zbog e, ovog e, procesa da se kaže da politika štednja ne funkcionira i da tim zemljama i tim zajednicama treba najviše potpore. Hvala. Gospodin Satirio Zarinapolos. Nezavisni. Hvala. Ono što je gospodin Dragi rekao jučer e, i također prema onome što čujemo danas, e, potvrđuje jedan zaključak. Ova politika Europe će se nastaviti i također e, će se pojačati. Gospodin Dragi je rekao jučer da će mjere popustiti. To nije istina. Nastavit će se nadzor primjena pakta stabilnosti i restrukturiranje sa središnjim ciljem, a to je smanjenje plaća radnika, a to sve ide na korist, u korist velikih poduzeća. 83 dva milijuna eura je donirano i izvojeno, ali kamo su ta sredstva usmjerena? Kao što je predviđeno u europskom semestru, više poreza, ukidanje sustava socijalnog osiguranja, sve te preporuke vode vrlo niskim plaćama. Dragi je rekao da će se ostvariti manje ulaganja u zdravstvo, u javni sektor, u obrazovanje. Dakle, kada se govori o proračunskoj disciplini ili o popuštanju mjera, to sve ide na štetu radnika. Dakle, europski semestar će prouzročiti reakciju radnika jer u ovom trenutku ništa se ne čini kako bi im se pomoglo. Hvala, Otmar Karas. Poštovani, evo samo e, jedna napomena unaprijed. E, dakle, to je da sam doista sretan što ovdje smo zajedno i surađujemo i ova suradnja također E, mora e, biti strukturiranija i jača kako se ne bi odnosila samo na europski semestar. Naime, sljedeći tjedan e, također imamo konferenciju u članku 13 i stoga je nužno da sve mjere koje su uspostavljene za gospodarsku i financijsku krizu, a koje nisu uspješne u EU pravu, budu E, podvrgnute dobroj parlamentarnoj koordinaciji. Znači ne radi se o tome e, kome se što oduzima, <laughs> nego kako ćemo mi ponijeti svoju zajedničku podijeljenu odgovornost za naš zajednički europski cilj. Evo dolazim do prve točke. Koji je ovdje polazište, ishodište? Naime, mi imamo zajedničku valutu, i vidimo da smo mi zapravo jedina zajednica koja ima zajedničku e, valutu, ali ne zajedničku ekonomsku e, i gospodarsku i poreznu politiku. I ako želimo sada izaći iz krize, mi ne, ne, ne smijemo se samo stabilizirati, nego moramo postati jednostavno e, zajednička e, koordinacija na europskoj razini u gospodarskom i poreznom smislu. Evo, sad dolazim na svoju drugu točku. Europski semestar, ovaj paket od šest mjera, paket od dvije mjere, SRM, trojka, sve to su samo pomoćni konstrukti većom mjerom međuvladini sa jačanjem, odnosno sa slabljanjem e, nacionalnog parlamenta povezani. I oni mogu postojati i opstati samo toliko dugo dok e, mi ne dođemo do temeljne promjene svih tih institucija e, u pravo zajednice i ugovorima. Ovo su sve samo među rješenja dok se to ne postigne u temeljnom ugovoru. Stoga kažem, trojka mora također biti zacrtana u području prava zajednice i također i e, SRM. I ja sam također e, skeptičan i odbijam da, da se u ovom e, trenutku e, ovaj europski mehanizam stabilnosti pokušava nekako e, izbaciti umjesto da se e, razvija dalje u jedan europski monetarni fond. Jer samo kada ćemo tako nešto uspjeti na području prava zajednice, tek ćemo onda postići političku vjerodostojnost koju E, će imati Europska unija i moći proizvoditi stabilizirajuće mjere za svoju valutu ako se ona nađe u problemima. Treća točka. O sadržaju europskog semestra također treba razmisliti. Naime, želim samo e, naznačiti da se u novoj komisiji e, e, e, gospodin Moskovići i povjerenica Tyson su odgovorni znači za europski semestar i tu također za e, socijalu, rad, budžet i valutu. Znači oni su odgovorni za cjelokupnu proračunsku politiku. I četvrta točka je provedba. Tu treba također biti jasan. E, od preporuka moraju postati obveze koje će se sankcionirati i također to su e, potvrdili preporuke su potvrdili svi šefovi država i vlada i oni bi svi također trebali pristati na mehanizam sankcija jer ova je provedba ovih preporuka je obvezna jer trenutno vidimo nedovoljnu implementaciju i obje strane bi se trebale e, pobrinuti za bolju implementaciju. Hvala. Posljednji govornik Kostas Mavridas, a onda ću dati riječ izvjestitelju. prvo čestitam izvjestitelju i ostatku i svim drugima koji su doprinijeli e, ovom izvješću. Predsjedniče, teško je govoriti o ekonomskim pitanjima, a da se ne spominje ideološki sadržaj. Ali upravo ću to pokušati učiniti. Koncentrirat ću se dakle samo na jednu stvar, a to je da e, i probat ću izbjeći svaku ideologiju. Znači, kada proučimo preporuke po pojedinim zemljama, ja sam očekivao da ću tu vidjeti nešto o restrukturiranju privatnog duga, posebice u onim zemljama članicama koji imaju golemi privatni dug, koji je dug prema bankovnom sustavu. Razine privatnog duga na periferiji Europe kao u Španjolskoj ili u mojoj zemlji je tako visoka, a relativno smanjenju prihoda da imamo E, zombi e, privatni dug u bankovnim bilancama. I posebice ljudi i poslovni ljudi zaslužuju jednu drugu šansu i specifične europske preporuke koje će učiniti neku promjenu, razliku. Znači, razumno objašnjenje za izbjegavanje tog pitanja meni se čini da je samo činjenica da oni koji pišu ove preporuke po zemljama smatraju da je to igra u kojoj se ništa ne može dobiti ovdje ili ondje. Tu se negdje briše, e, tamo negdje neko plaća. Pa uvijek imamo e, sumu nula. Međutim, to nije e, normalni uvjeti. Stvaranje takvih uvjeta stvara dinamič, bi stvorilo ekonomiju koja bi bila dinamična i dodavala dodanu vrijednost. I upravo zbog toga govorimo o reformi procesa e, e, stečaja kako bi se e, riješio ovaj problem posebice na periferiji Europe. I imali smo još zahtjev kolege Heiza. Evo vrlo kratko. Zahvaljujem. E, što ste pristali dati mi riječ. Pozdravljam e, dijalog e, s kolegama u svim nacionalnim parlamentima i slažem se i s drugim kolegama da trebamo poticati veći dijalog po svim pitanjima. Ona stvar koju želim posebice ovdje naglasiti je ova. Preporuke po zemljama i proces europskog semestra koje smo raspravljali iz ovog izvješća i prije dva tjedna u parlamentu imaju učinak samo ako zemlje doista prihvate taj program i prihvate te preporuke kao svoje. Ne tjeramo mi sad tu zemlje o tome da nešto čine, nego da nešto nauče od drugih zemalja. Evo primjer. Zašto, na primjer, nezaposlenog mladih u Njemačkoj, Austriji je negdje oko 6-7%, a u Velikoj Britaniji i Irskoj je 25%. Što oni rade, dakle, drugačije o obučavanju mladih, uključivanju industrije, poslovnog svijeta, da mladi ljudi nađu posao, a to mi ne činimo? To je pitanje koje bi se trebali postaviti. Kako možemo stvari učiniti bolje sa gledišta javne uprave? I slažem se sa gospođom Linč iz eh, vlastog odbora koja je dobro povukla crtu između preporuka i usvajanja u vijeću, što znači treba postati veći demokratski dijalog e, između parlamenta, parlamenta vijeća. Znači, e, predsjedniče, e, trebamo poboljšati, naš cilj je poboljšati učinkovitost javnih službi i zato pozdravljamo amandmane gospođe Hübner na ovo izvješće gdje se predlaže da tamo kada se daju ove preporuke da bismo trebali pogledati kako iskoristiti višegodišnji financijski okvir i proračun EU da te zemlje u svoje sustave, e, jer zapravo ako e, trebate nove tehnologije za promjenu javnih sustava, to je skupo, a posebice u, zemljama koje imaju malo novaca ili u vreme kad imaju malo novaca. Znači, trebamo koristiti proračun da zemlje prilagode svoje sustave javne uprave u odgovarajućem smjeru. I na kraju, E, paket od šest mjera, dvije mjere, proces semestra, sve ono što je u, usvojeno u našoj zemlji e, znači samo jedno. Osigurati s jedne strane disciplinu, s jedne strane e, proračuna, znači prižanje fiskalne politike, ali imati i osigurati i ostaviti put za rast. Jer ako nemamo taj put za rast, onda nećemo jednostavno uključiti, moći uključiti ljude u naš plan. Zahvaljujem. Hvala. Dajem riječ izvjestitelju na, za, da dade završne napomene. Zahvaljujem e, kolege, zahvaljujem e, predsjedniče. Mislim da je ovo bila odlična razmjena ideja. Siguran sam da ne samo ja kao izvjestitelj, nego i drugi izvjestitelji su e, svi zapisali vaše napomene i sve ćemo ih uključiti u rasprave u sljedećih nekoliko tjedana kako bismo pronašli odgovarajuće kompromise. Evo neću moći dati odgovor na svaku napomenu koja je rečena, evo samo nekoliko napomena e, zaključno. Dakle, kao prvo smatram da moramo e, razumjeti da smo mi dio eurozone, monetarne zone, znači zemlje iz europodručja su u monetarnoj uniji i to sa sobom nosi obveze i uvjete. Mislim da su e, uvjeti za to i propisi za to e, uspostavljeni. Još kad je uspostavljena monetarna unija, a nepoštivanje toga vidimo kao, kako je vodilo. E, u dug, znači zemlje koje se ne provjeravaju slijedali pravila ili ne, E, zapravo su i sudac i osuđenik, a to u pravnim sustavima znate da ne funkcionira. Stoga smo zatražili zajedno sa zemljama članicama da komisija bude nepristrani arbitar u ovom procesu. Znači ovo je proces kao što je rečeno e, za koji je važan da se na njega podsjetimo. Što se tiče pak strukturalnih reforma i deficita, Čuo sam niz vaših komentara koji su rekli da politika štednje, strukturne reforme da je sve to imalo vrlo loše u, u učinke i u nekim zemljama to je doista bilo tako, ali ovisi o tome gdje, od kuda krećete. Ako krećete od početka kriza, to je istina, ali mnoge od neravnoteža i balansa koje su trebalo ispraviti tijekom krize su ispravljeni, ali oni su se nagomilavali mnogo ranije. Niko nije rekao kako su te neravnoteže nastale, zašto strukturne reforme nisu uspostavljene mnogo ranije kada su neke zemlje kao Njemačka to radila, a druge ne. A sada vidimo što se događa kada se ne ispunjava obveza strukturne reforme. I opet cijelo ekonomsko upravljanje e, ovisi o tome da treba provoditi e, preporuke, ali postoji i pitanje solidarnosti. Naime, i taj iznosi koji su isplaćeni nekim zemljama to pokazuju. I na kraju također trebamo se ponovno povezati sa konkurentnošću, rastom, dati ljudi perspektivu, posebice baviti se nezaposlenošću mladih, a za sve to će biti potrebna jedna miješavina mjera. I u stoga stavak 4 i stavak 5 u mog izvješću specifično govore da je Europska unija se ne može e, provoditi konkurenciju temeljem troškova rada samo, nego investirati u investicije, razvoj, nove tržište, međunarodnu trgovinu. Ali u stavku petom kaže mi da nam je potrebno više investicija i javnih i privatnih. Međutim, to je naravno i pitanje kako se se to učiniti i koji će se tu e, procesi odabrati. I to sam također govorio kolegama e, iz Belgije ova obilaznica oko Antwerpena. To je sve javni novac koji ide u tu obilaznicu. Znači vidite da kombinacija jednog i drugog može biti korisna za sve. I posljednja točka, naravno o ovom demokratskom procesu, ali i o preuzimanju odgovornosti za provedbu e, preporuka po zemljama. Upravo je to rekao i posljednji govornik. Dakle, moramo osigurati da kad god se E, zemlje članice ulaze u ovaj proces. I podsjećam na paketa šest mjera, paketa dva mjera, fiskalni pak, sve je to nešto što su potvrdile sve zemlje članice dobrovoljno. I u tom smislu također sada je vrijeme da se ta propisi provedu i da svi naprave ono što su pristali napraviti i također e, investirati u budućnost i e, također uključiti one ciljeve i strategije 2020. Znači nezaposlenost, nezaposlenost mladih, investiranje u inovacije i tako dalje. Mislim da je to jedini način da možemo izaći iz krize i osigurati da same zemlje članice razumiju zašto moraju učiniti te reforme. Ne za Brisel, nego za svoje e, zemlje, za konkurentna gospodarstva koja mogu proizvoditi, izvoziti i stvarati proprietet za svoje građane. Dakle, Vidio sam i čuo sam i zapisao se vaše komentare. Zahvaljujem vam što ste ovdje. Mislim da smo imali doista korisnu raspravu i vidimo se sljedeći put. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I želim također zahvaliti kolegama iz nacionalnih parlamenta. Zahvaliti vam na odličnoj doprinosu raspravi i Mislim da ovaj proces jačanja demokratske odgovornosti u okviru europskog semestra je e, proces e, u kojemu treba još unijeti neka poboljšanja, ali i radimo ta poboljšanja. Mislim da smo danas dobili vrlo dobre doprinose i e, pomoć s vaše strane i nadam se također da će i ova rasprava vama također pomoći da ispunite E, svoje uloge u raspravi o nacionalnim proračunima i poboljšati e, odnos između e, preporuka i stabilnosti. I još nešto, svi se slažemo da postoji potreba da se uključe parlamenti ranije i bolje u raspravu o preporukama za svaku zemlju na razini Europske unije i na nacionalnoj razini. Znači svih parlamenata i nadam se da u tom smjeru možemo surađivati i pokušati zajedno raditi kako bismo e, jačali demokratski legitimitet e, procesa europskog semestra na EU razini i nacionalnoj razini. Znači što se tiče vremenskog rasporeda za ovo izvješće, 7.10. ćemo u Ekonu glasovati, a u plenarnoj sjednici 2.10. E, e, dakle, hvala svima i doviđenja.